Good Dobro jutro, dame i gospodo, dragi kolege. došli na današnji sastanak e, Vanjsko-političkog odbora. Nadam se da ste se dobro odmorili od jučerašnjeg prvog dijela sastanka. Iz vrlo jasnih razloga su neki od naših njemačkih kolega trenutno zauzeti jer mi nećemo, to je sasvim sigurno, otići u majku na sljedeće četiri godine njemačke vlade. A sada prelazimo na točku broj sedam. To su preporuke Vijeću i Komisiji kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o Hong Kongu, dakle 20 godina nakon primopredaje. Izvjestiteljica Alan Smith je ovdje, ako želi nešto reći, izvjestitelj neki izvoli. Hvala, vrlo kratko. Evo, kao što smo rekli, s obzirom da su njemački zastupnici kolege malo zaposleni, još uvijek može biti gore, recimo da su britanski u takvoj situaciji, evo vidite. Dakle, drage kolege, htio sam se zahvaliti svim kolegama zbog e, široke suradnje koju smo ostvarili na ovom dosjeu, a to je vrlo bitna stvar, jer kao što znate, e, Hong Kong je naš važan partner i kao ostalom i ostatak Kine i mislim da smo postigli tu jednu vrlo dobru ravnotežu u tom izvješću iako sam kao što kažem sam rekao već vrlo sretan i zahvalan za potporu mojih kolega. Posebno zahvaljujem i našem tajništvu i svim našim suradnicima koji su naporno radili na tom dosjeu i vrlo smo sretni što smo danas već uspjeli doći tim dosjeom do glasanja. Ako imate bilo kakvih drugih komentara, samo izvolite, tu smo. Hvala lijepo. Nemamo nikakvih drugih komentara. Evo vidim da je Goje tražio poimenično glasanje za amandmane 47 i 98. Dobro. Onda možemo preći na glasanje. Dobro, počinjemo. Kompromis 3, koje za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Zatim prelazimo na 44. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 47. Pojedmenično glasanje kako je to Guje tražio. Glasanje je otvoreno, izvolite. Vote is Glasanje je zatvoreno. Odbija se 22 prema 20. 48 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti 48. 48 provjera. Izvolite. Dobro jutro. Jo. Zaključeno glasanje. 25 prema 20 odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. Amandman 52 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeravati 52. Glasanje otvoreno. Mislim da je odbijeno, ali moramo provjeriti. Glasanje otvoreno, zatvoreno. vrlo jasno odbijen. Zatim amandman 53 za, protiv, suzdržani. Provjera. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. 26.20. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandmani 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, Suzdržani? Idemo provjeravati 61. Otvoreno glasanje. Mišel? Čekali smo na ja, pa sad... Glasanje je zatvoreno. Odbija se 26 Zatim 62. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64. Od glasanje u dijelovima kako je zatražio izvjestitelj. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti 73. otvoreno glasanje. Zatvoreno glasanje. 23 prema 22. Usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osamdeset četiri gospoda Lajnan i Picula za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osamdeset pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, idemo, provjera, 87. Zaključeno glasanje. 24 prema 21. Dakle, 87. se usvaja. Prelazimo na 88. Za, protiv, suzdržani, provjera. 88. glasanje otvoreno. Zatvoreno glasanje. Odbija se. 24 do 20 prema 23. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv suzdržani usvaja se. 93 za, protiv suzdržani usvaja se. 94 za, protiv suzdržani usvaja se. 95 za, protiv suzdržani. To moramo provjeriti 95. Zatvoreno glasanje odbija se. 96 za, protiv, suzdržani. Moramo i 96. provjeriti. Glasanje je otvoreno. Sad nas i 49 kolega, glasanje je zatvoreno. 19 prema 29. To eh, je bio 96. Zatim 97. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98. poimenično glasanje. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imamo uvodne izjave A, 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 4, 3, nije usvojen, dakle, prostite, idemo se vratiti. Dakle, četvrti za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti broj šest, glasanje otvoreno. Zaključeno, jasno odbijeno. Sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti broj devet. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se.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 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti 35. glasanje je otvoreno. Jedan glas nedostaje. Zatvoreno. Dakle, prošlo je. A sada smo na 39. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera, dobro, 39. provjeravamo. Glasanje je otvoreno, zatvoreno. Odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 308 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad imamo citate za, jedan prvi, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I prelazimo na elektronsko glasanje za o cijelom nacrtu izvješća. Otvoreno glasanje, zatvoreno. Usvojeno 45 prema 5. Čestitke. Izvjestitelju. A sada prelazimo na točku osmu. To je žena, rodna jednakost i klimatska pravda. Evo. Je li izvjestitelj nazočan, gospodin Panzeri? A tu ste. Gospodine Manzeri, imali smo od Mihajla Galera jedno pitanje što je klimatska pravda. Jel nam to možete objasniti prije nego što nastavimo s radom? to je već deseti put što to objašnjavam gospodinu Galeru i on to nikako da shvati. Dakle, nisam ja kriv. Ok, Michael, bist du mit der Antwort einverstanden? Michael, slažeš li se s tim odgovorom? Prihvaćaš ga? Dobro. Antonio Panzeri, nemate šta više reći o tome, dobro. Dakle, kompromis jedan za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 70 za, protiv, suzdržani. To idemo provjeriti. Broj 70, 70 amandman. Izvolite glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvojen. 68 za, protiv, suzdržani, usvojen. 69 za, protiv, suzdržani, provjera. 69 i provjeravamo. Zatvoreno glasanje. Odbijeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržano, usvojen. Kompromis osam za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržano usvojeno. Kompromis deset za, protiv, suzdržano, usvojen. Kompromis 11 za, protiv, suzdržano, usvojen. Amendment number one ajmo, citate, amandman prvi, za, protiv, suzdržano, usvojeno, dva za, protiv, suzdržano, usvojeno, tri za, protiv, suzdržano, usvojeno, četiri za, protiv, suzdržano usvojen. 5 za, protiv, suzdržano usvojen. 6 za, protiv, suzdržan osvojen 7 za, protiv, suzdržan osvojen 8 za, protiv, suzdržan usvojen, 9 za, protiv, suzdržan usvojen. I prelazimo na elektronsko glasanje o kompletnom nacrtu rezolucije, kako je sa svim amandmanima. Otvoreno glasanje, izvolite. Zatvoreno. Usvojeno je 44 prema 5. Čestitke gospodinu Panceriju. Sad je 9 sati i 30 minuta. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Da li je veleposlanik stigao? Dakle, moramo nekoliko minuta pričekati jer nam veleposlanik još nije stigao. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. U redu, dame i gospodo, dragi kolege. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. To je e, izvještaj o 14. sastanku na vrhu između Europske unije i Indije u New Delhi u 6. listopada 2018. godine. Kao što znate, mnogo puta je ovaj dom rekao da nam je potreban dublji odnos u okviru onog strateškog okvira iz 2004. godine. Zadovoljstvo i dinamizam se vratilo u naše odnose od 13. sastanka na vrhu u ožujku prošle godine. To je izuzetno važno zato što kako Indija, tako i Europska unija kao dva najveća demokratska područja na svijetu imaju posebnu odgovornost za to da se nastavi sa globalnim poredkom koji se temelji na pravilima. Danas ćemo imati razmjenu gledišta o napretku koji smo postali u odnosima između Europske unije i Indije e, u okviru nedavnog sastanka na vrhu, 14. po redu, kojeg smo držali u New u 6. listopada 2018. godine. Pozdravljam toplo naša dva govornika, to je mm, njegova ekscelencija, e, gospođa Gaitri Sarkumar, ona je veleposlanica Indije za Europsku uniju, Belgiju i Luksemburg i svako pozdravljamo i e, gospođu koja je zamjenik e, voditelja odjela za Južnu Aziju pri SVD-u. E, gospođo poslanice, izvolite, onda ćemo dati riječ gospodinu Latriju, zatim ćemo imati vrijeme za raspravu. Izvolite. Hvala vam, gospodine Davide McAllisteru, ekscelencije, zastupnici Europskog parlamenta. Vrlo mi je drago što ste mi pružili priliku da vas izvijestim o nedavnom sastanku na vrhu između Europske i Indije. Kao prvo, ovo je prvi put da imam priliku sastati se s vašim odborom i stoga bih krenula s time što bih htjela reći da vam najiskrenije zahvaljujem na tome kako ste glasali, kako ste se složili oko odnosa EU Indije u okviru rezolucije koju ste izglasali 13. rujna. To je bilo vrlo konstruktivno, vrlo dobro istraženo izvješće o odnosima između Europske i Indije. I mislim da je to odredilo smjer za sljedeći sastanak na vrhu koji je održan 6. listopada. Imala sam priliku sastati se s pojedinim zastupnicima iz ovog odbora i osobno zahvaliti ali ovu priliku bih htjela iskoristiti za to da vam svima zahvalim na izrazito konstruktivnom, pozitivnom, korisnom inputu prije tog sastanka čelnika. Sastanak je održan 6. listopada, to je bio jednodnevni sastanak na vrhu. Imali smo tu mnogo dobrog rada, mnogo pozitivnih točaka, ekscelencije, predsjednik Europske komisije i e, Europskog vijeća, gospodin dakle Jean-Claude Juncker i gospodin Tusk, su se sastali sa svim našim čelnicima. Bili su u kontaktu s njima i prije i nakon sastanka. Izgledali su sa našim predsjednikom vlade. Imali smo vrlo detaljne razgovore. Ja sam svjesna toga da Europska služba za vanjsko djelovanje Europske komisije dijeli ovaj moj stav kada kažem da je to bio uspješan sastanak na vrhu koji je označio prekrednicu ili jedno novo razdoblje, jednu novu eru da tako kažem, kada se radi o proširenju dijaloga među nama, e, angažmana i zajedničkih napora. Odlučili smo sa zajedničkom izjavom sa 53 stavaka s kojima smo pokrili zapravo sva područja ljudske aktivnosti od svemira, suradnje što se tiče nuklearnih pitanja, e, pitanje rješavanja radikalizma i terorizma, trgovinu smo isto tako u to uključili, to nam je bilo važno. I razgovarali smo o skoro svemu. Što se tiče regionalne i globalne razine, a što nam je od zajedničkog interesa i što nas e, Ovaj sastanak smo iskoristili također kako bismo proširili naš program, kako bismo kao strateški partneri se obračunali sa nekim ključnim temama, uključujući i sa temom trgovine. Što se tiče trgovine, tu smo odlučili da umjesto da samo to prepustimo, da to bude samo jedan odnos kupca i prodavača, da trebamo zapravo umjesto toga dobro i pravomeno napred surađivati da vidimo koja su to područja gdje bi moglo doći do poremećaja e, u slobodnom e, trgovinskom toku između obje strane, da to spriječimo, da to anticipiramo kao što bi to strateški partneri trebali činiti. Da dobro unaprijed se pripremimo, dobro unaprijed porazgovaramo o svim ključnim pitanjima kako bismo minimalizirali e, poremećaje u trgovini, a ako do toga ipak dođe, da onda što bolje ublažimo moguće posljedice. Odmah nakon tog sastanka smo imali jedan nastavni sastanak sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Imamo popis delegacija koje će doći u Indiju. Imamo program za nastavni rad. I već sada planiramo raditi na strategiji vezano uz to što se drugo moramo ispuniti prije sljedećeg sastanka na vrhu koji će se najvjerojatnije održati u Briselu. Stoga imamo mnogo razloga da se tome veselimo. I veselimo se i posjetu našeg premijera. Ozračje tijekom sastanka je bilo odlično, naravno, i naš premijer je čelnicima i predsjednicama prenio prioritete koje Indija ima vezano uz odnose i strateško partnerstvo s Europskom unijom. Smatramo Europsku uniju vrlo važnim stupom stabilnosti, čimbenikom stabilnosti u okviru svjetskog politika koji se trenutno jako mijenja, jednim stupom u tom multipolarnom svijetu, e, jednu, jedan dio svijeta koji je također kao i mi demokratski orientiran i koji pridaje veliku važnost načelima poput pluralizma i multikulturalizma te e, transparentnom sustavu upravljanja, vladavini prava, I u ovom trenutku kada dolazi do toliko mnogo promjena na međunarodnoj sceni, je to jako vrijedno i e, još i važnije. Obje strane zapravo naš predsjednik vlade je predsjednicima Europske komisije i Europskog vijeća rekao da mi smatramo da od ovog partnerstva obje strane imaju koristi. Europska unija je naš najveći trgovinski partner, te je indijako jako važno da projekt Europske unije uspije. I zbog toga svakako podržavamo taj projekt te želimo sve najbolje tom projektu. Naš premijer je također rekao da su ti sastanci u okviru sastanka na vrhu takvi da će odrediti e, budući smjer odnosa i dodatno ih ojačati. Želim shvatiti vašu pažnju na 53. stavak zajedničke izjave i ako želite da o tome govorimo, onda slobodno me pitate, samo rekli su mi da ne bi trebala e, predugo govoriti u e, uvodnim izjavama. Hvala vam, gospođo veleposlanice. Sada, gospođa Delate, imate također 10 minuta. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, kao prvo ispričavam se jer e, naš direktor nije mogao danas doći ovdje i stoga ja tu zamjenjujem gospođu Karolin Vinu koja je prvo potvrdila svoj dolazak na ovaj sastanak, ali ona je trenutno u Bangladešu i tamo je morala pratiti na putovanju Federiku Mogherini koja je u Bangladešu od nedelje i stoga se ispričavamo na ovoj promjeni u zadnjem trenutku. Vrlo mi je drago što sam ovdje, vrlo mi je drago što mogu biti ovdje kraj vas, eh, gospođo veliposlanice. Samo želim reći da se u potpunosti slažemo što se tiče onoga što ste rekli o ozračju samog sastanka na vrhu doista smo održali sastanak na vrhu e, s kojim smo gledali u budućnost i e, sve se to odvijalo u izvrsnom ozračju. 14. sastanak na vrhu je postigao važan e, korak vezan u strateško partnerstvo. Imamo zajednički program za bilateralnu suradnju, ali isto tako i konvergentne pristupe globalnim izazovima. Indijski premijer je doista izričito naglasio da je ostvaren značajan napredak te je pozdravio e, pristup Europske unije u razvoju strateškog partnerstva kako bi ono se razvilo i u potpunosti iskoristilo svoj potencijal. Dakle, sastanak bio konstruktivan, pozitivan i postigli smo određene rezultate, kao što je veleposlanica rekla, imamo e, podugačak, krajni dokument, završni dokument s kojim smo pokrili sva područja bilateralne suradnje s Indijom, te smo isto tako se složili oko tri posebne, posebne izjave, jedna o borbi protiv turizma, druga o klimatskim promjenama i čistoj energiji, te treća o e, pametnom i održivom razvoju gradova. To je bila prilika da razgovaramo o pitanjima vezanom uz sigurnost, posebice o terorizmu, što je obim stranama zajednički prioritet, ali isto tako i o kibernetičkoj sigurnosti te o pomorskim pitanjima, o razoružanju i e, nerazvijanju nuklearnog oružja. Govorili smo o radikalizaciji putem interneta, rekli smo da ćemo tu zajednički na tome raditi i da ćemo razvijati kapacitete s tim u vezi. Također smo ojačali našu suradnju na multilateralnoj razini prije svega u globalnom forumu o borbi protiv terorizma i u okviru FATF-a, stručnoj skupini za financijsko djelovanje. Na sastanku na vrhu smo govorili o globalnim izazovima, primjerice nerazvijenu nuklearnog oružja, ali su tako i ljudskim pravima, migracijama, klimatskim promjenama, e, skupini G20, VTO i o reformama o pitanjima vezanima uz vanjsku politiku. To je nešto što je bilo u samoj srži rasprava e, tijekom radnih e, ručaka a države regije koje smo pokrili su primjerice Nepal, Pakistan, Afganistan, Bangladeš, Sirija, Iran, Sjeverna Koreja, ali Afrika proces e, mira na Bliskom istoku i Turska. Rekli smo primjerice da ćemo pojačati našu suradnju za Afganistan, ali isto tako i za područje Afrike. Što se tiče trgovine i ulaganja, obje strane su se složile oko toga kako krenuti dalje. Trenutno se radi na tome da se pravomeno pokrenu i pregovori o e, sporazumu o slobodnoj trgovini. E, gospođa Malmström je onda se u Marakešu sastala sa Pandanom iz Indije, te su se upravo sastali i prošli tjedan u Nudeliju pregovarači za sporazum o slobodnoj trgovini. S indijske strane smo čuli zabrinutosti vezano uz zahtjeve za sigurnost prehrambenih proizvoda, za basmati rižu, ali tu zabrinutost smo uklonili u vrlo konstruktivnom duhu i tu zahvaljujem veleposlanici Kumar na tome što je aktivno djelovala na rješavanju tog pitanja. Složili smo se oko paketa e, mjera za posjedovanje gdje štitimo interese Europske unije, prije svega ono što se tiče zaštite zdravlja potrošača. Govorili smo o trisiklazolu i jednom fungicidu koji se koristi prilikom proizvodnje basmati riže. Nažalost, nismo uspjeli Indiju nagovoriti na to da ostvari jedan gospodarski dijalog na visokoj razini s Europskom unijom. Mi smo ipak smatrali da bi to bilo korisno kako bismo upravo spriječili poremećaje u trgovini. Tako da ćemo nastaviti raditi na tome. Naš prijedlog je i, da, i dalje stoji jer mislimo da, to, da je to nešto što nedostaje u našem partnerstvu. S time bismo mogli riješiti neka pitanja ulaganja od zajedničkog interesa te bi nam to moglo ponuditi strateški alan da nastavimo sa ostvarivanjem našeg programa. Što se tiče tri zasebne izjave, ukratko, u zajedničkoj izjavi o klimatskim promjenama i čistoj energiji smo rekli da smo dalje opredjeljeni za potpunu provedbu Pariškog sporazuma i da smo opredjeljeni da ojačamo suradnju na nekoliko područja, uključujući i e, solarnu energiju, zeleno hlađenje, energetsko skladištenje, e, solarne pumpe, e, električna mobilnost i obnovljive izvore energije. Indija je svakako tu dugotrajan partner Europske unije kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena. Nedavno smo održali sastanak, isto tako na rubu sastanka UNGA s Kanadom i doista ovisimo o tom snažnom partnerstvu kada se radi o klimatskim promjenama. Suradnja što se tiče Međunarodne, Međunarodnog solarnog saveza, to je također nešto što ćemo produbiti. Razvijamo i taj odnos, koliko svačam, pokretanje tog saveza je odgođeno, ali vjerojatno će Indija sudjelovati na tom događaju jednom kad do njega dođe, a Europska unija također radi najbolje što mogu kako, bi uspostavila klimatski dijalog. To smo također dogovorili s Indijom i stoga ćemo raditi prema tom cilju u zajedničkoj izjavi o partnerstvu za e, pametnu i održivu urbanizaciju smo odajeli prioritete i ciljeve vezano uz ojačanu suradnju između obih strana za urbani razvoj. Europska unija je već vrlo aktivna na tom području te uključuje tu gradove i e, lokalna tijela da razmijene najbolje prakse promiče integrirano upravljanje gradovima, ali isto tako i e, djelovanje protiv klimatskih promjena te ostvarivanje osnovnih e, općinskih usluga poput pristupa vodi e, i sanitacije, ali isto tako i upravljanje sa krutim otpadom. Uspjeli smo potpisati prvu tranšu od 500 milijuna eura, to je Zajam za e, metro u Bangalovu, to je već e, drugo naše ulaganje nakon e, ulaganja u metro u Loknu od prije nekoliko godina. Što se tiče ulaganja, mi smo rekli da želimo osnažiti suradnju i da želimo da dođe do kontakata između Europske komisije i e, znanstvenog odbora za istraživanje i razvoj Indije i to je nešto smo potpisali u okviru tog sastanka na vrhu, što znači da će nam to omogućiti da e, inženjeri i znanstvenici bolje međusobno surađuju i da će surađivati sa svojim padanima u Europi. Također smo imali 300 milijuna eura za jednu vodeću inicijativu za vodu. Što se tiče zakoplovstva, moć, Indija će moći horizontalni sporazum o zakoplovstvu iz 2008. uskoro operativno provoditi, što znači da Indija priznaje pravilo e, europske, e, europske dezignacije zakoplova. Što se tiče migracije, premijer Modi je podržao napore jedinih naroda vezano uz globalni pakt te su obje strane ponovile da je potrebno provesti zajednički program o migracijama i mobilnosti, što smo se dogovorili u 2016. godini na sastanku na vrhu. E, isto tako Indija pokazala poseban interes za sustav Europske unije za plavu karticu. Na kraju, na sastanku na vrhu smo naglasili da je važno da e, indijski i e, europski parlamenti usko surađuju, te su, su pozdravili preporuke za razmjenu između e, indijskih i europskih parlamentarnih delegacija. Želim zahvaliti ovom odboru i e, u gospodinu Predi na pripremi izvješća. Također ćemo biti drago čuti da je došlo do pozitivnih razvoja od sastanka na vrhu sa radnim programom Europske komisije za 2018. godinu gdje predviđamo da ćemo osnažiti odnos Europske unije s Indijom i uskoro ćemo početi raditi na zajedničkoj komunikaciji sa elementima iz nove strategije e, za odnose između Europske unije i Indije, što je nešto što želimo usvojiti u 2018. godini. I to je isto odgovor na onaj zahtjev Europskog parlamenta iz rezolucije. Tu ću se zaustaviti i veselim se raspravi. Hvala. Hvala vam, gospođo veloposlanice, hvala vam, gospođo Delatre. Imamo sada otprilike pola sata za raspravu. Zamolio bih vas da mi naznačite ako se želite javiti za riječ. Imamo tri govornika trenutno, gospodin Preda, gospodin Van Orden i gospodin Buhner su se javili za riječ. I tko drugi? Onda predlažem da prvo damo riječ našem izvjestitelju Kristijanu Dan Prede i zatim Jeffrey Van Ordenu kao voditelju delegacije za odnose s Indijom. Molim vas da govorite otprilike 5-6 minuta. Izvolite Kristijane. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Govorit ću francuski. Thanks a uh, uh, uh, Hvala vam što ste ovdje, gospođo veleposlanice. Kao prvo bih htio pozdraviti da imamo priliku raspravljati o rezultatima sa 14. sastanka na vrhu koji je nedavno održan. I naravno, kao što su i rekli naši gosti, taj 14. sastanak na vrhu bio je jako važan. Zato što smo s njima potvrdili angažman Europske unije i Indije što se tiče toga da želimo uvesti dinamiku u strateško partnerstvo nakon četiri godina šutnje. I izvješće o, kao što kaže, izvješće o odnosu između Europske unije i Indije, i ta zajednička izjava. Naše institucije su potpuno se opredjeljene osnažiti to partnerstvo a obje strane će od toga imati značajne koristi. Taj sastanak na vrhu je nesumnjivo predstavljao korak u tom smjeru. I bio sam jako zadovoljan kada sam vidio da onaj dosje koji se odnosi na sigurnosnu i vanjsku politiku, da je taj dosje bio samo i srži rasprava u, novom, New Deliju. I naravno, bilo mi je drago vidjeti da imamo mnogo stavaka i zajedničke deklaracije o tome. Ali su tako i da je došlo o izjavi o borbi protiv terorizma. To je tema o kojoj smo govorili u rezoluciji iz Rujna, iz Europskog parlamenta. I stoga mi je bilo drago vidjeti da smo tu na istoj valnoj duljini. Sada bih htio postaviti tri pitanja gostima zato što su oni također smatraju da je sasak na imao pozitivan ishod, ali me zanima kako da kažem, što bi za vas bio još jedan snažni korak unaprijed. To jest, što e, biste vi rado vidjeli u zaključima, a da tog nema tamo. E, bilo sa strane Europskog služba vanjsko djelovanje, bilo sa indijske strane. Nešto što smo htjeli ostvariti, ali to na posljedku nismo uspjeli. Dakle, nešto po pitanju čega bismo se željeli više ambicija. Zatim, kao drugo, što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, to je već spomenuto, gospođa Malsom se sastala sa indijskim pandanom, pregovarači su se nedavno sastali, prije nekoliko dana, no možemo li se nadati da ćemo uskoro imati jedan jasan plan puta o pregovorima? Jesmo li spremni za plan puta ili ćemo nastaviti kao dosad sa sastancima koje ne predstavljaju neki napredak? I kao treće, a to je pitanje koje postavljam više gospođe veleposlanici. Naime, to je pitanje vezano uz uh, trenutnu krizu sa Rohinđama. I uh, ta kriza u kontekstu odnosa između Bangladeša i Mijanmara. Dakle, zanima me, upravo evo na temelju zaključaka sa sastanka na vrhu između Europske i Indije, mogu li se obje strane koordinirati što se primjerice tiče humanitarne pomoći. Ali isto tako i kada se radi o političkom rješavanju te krize. E, smatrate li vi da naše partnerstvo može odigrati neku ulogu u rješavanju te krize? Hvala. Merci. And now Jeffrey Van Orden, please. Riječ ima Jeffrey Van Orden. Bilo je izuzetno čuti ovaj francuski. Čestitam. Želim na početku pozdraviti ekscelenciju gospođu Kumar, veleposlanicu Indije i moram reći da je ona naslijedila izuzetnog prethodnika, a osim toga je pokazala snažan angažman sa Europskim parlamentom i održala je individualne sastanke sa zastupnicima i prisustvovala je i sastancima izaslanstva za Indiju i govorila na njima i također je sudjelovala u organizaciji konferencije o gospodarskim odnosima Europske unije sa Indijom. E, proslavili smo zajedno Divali, to je veliki godišnji događaj u parlamentu. I danas poslije podne, evo, vali oglas, imamo sastanak Juž, e, Istočne e, Azije i e, Europskog foruma i to će biti u 16 sati u prostoriji A1H1, dakle da će biti prisutna i posadice i možda će nam se i obratiti. Evo doista time želim reći koliko cijenim njezin osobni trud i zalaganje za suradnju s parlamentom. Indija bi trebala biti jedan od najistaknutijih strateških partnera europskih država i Europske unije. No ipak čini se da stalno ostaje po strani. Govorili smo o trgovini i govorili smo o drugim područjima, borbi protiv terorizma, kibernetičkoj sigurnosti, borbi protiv piratstva, zajedničkim interesima i vrijednostima, zanimanju za tehnologije budućnosti, održivu energiju, čistu vodu, o svemu tome, recimo o borbi protiv epidemija i tako dalje. Neću sada sve to ponavljati, ali želim istaknuti koliko je Indija velika nacija, ona će postati supersila ima brojnije stanovništvo od Kine u ovom trenutku, a njezino gospodarstvo je jedno od gospodarstva u Aziji koje bilježe najbrži rast. Dakle, mnogo toga se mora još dogoditi kako bi se taj potencijal ostvario. Imali smo e, sastanke izaslanstva za Indiju u Indiji, tamo smo se sastali sa visokim dužnosnicima, gospodinom Gojalom, gospođom Sitraman, koji su uvijek pokazali veliku srdačnost i gostoprimstvo i sami smo se uvjerili u veliki napredak koji je ostvaren recimo u Bangalore u zahvaljujući visoko tehnološkoj industriji, dakle severskoj industriji, aeronautici i tako dalje. Dakle, mi bismo doista mogli proširiti u velike svoju suradnju s Indijom. Govorili smo o sastanku na vrhu i mislim da je svrha ovog sastanka razgovarati o ishodu samog sastanka na vrhu osim toga, Europska investicijska banka je izvela 500 milijuna eura za izgradnju metroa u Bangaloreu, što je doista izuzetno. No, priopćenje sa sastanka na vrhu imalo je 10 stranica i 53 stavaka. Bilo bi bolje, iskreno rečeno, da je to bilo dvije stranice, da je bilo manje gusto priopćenje i da je sadržavalo ključne političke poruke. Postoji niz područja za našu suradnju, ali stalno se vraćamo na bilateralnu trgovinu i sporazume o ulaganju opet na bilateralnoj razini i doista ne razumijem zašto tu nije ostvaren već napredak. Pregovori su započeli 2007. godine i kao što smo razgovarali veleposlanica i ja prije, pa znamo da e, zapravo u priopćenju se nastoje reći da trebamo početi razgovarati o pokretanju budućih razgovora. I mene zanima, zar nema nikakve volje o jedne ili sa druge strane za sveobuhvatan sporazum ili trebali smo možda biti ambiciozni, možda smo e, trebali postići manje ambiciozan sporazum ili ustrajati na nekim sektorskim sporazumima, dakle kako bismo mogli ostvariti konkretan napredak ovdje. No, veleposlanice, mislim da ste doista briljantno surađivali sa Europskim parlamentom, ali mislim e, ipak da još mnogo toga možemo učiniti zajedno. Imamo izvrsne prilike, zato imate doista angažiranog premijera u Indiji, gospodina Modija, koji je pokrenuo zemlju. Dakle, trebamo udružiti snage i iskoristiti što više prilika koje su pred nama. Hvala vam. Hvala zastupniku Van Ordanu, a sada imamo troje kolega koje se javilo za riječ. Gospodin Tano, gospodin Bokner, gospodin Pajn. Dakle, predlažem da E, da mu veloposlanici po pet minuta da odgovori na sva pitanja. Dakle, molim vas da budete što kraći, tri minute. Gospodin Freund. Hvala. Hvala, gospođo veleposlanice. Ja ću nastojati e, sažeti svoje pitanje i iznijeti ga u manje od pet minuta, kao što je učinio i moj e, prethodnik. Dakle, dovoljno mi je te tri minute. Budući da se pitanje klimatskih promjena nije spomenulo u vašem uvodnom govoru. Pitam se koliko se razgovaralo o tom pitanju, naročito s obzirom na nedavne vijesti o zagađenju, o nečišćenju u Indiji. koje je doseglo ogromne razmjene i s čime se jedva nosite. I također, s obzirom na činjenicu da Indija, čini se za razliku od Kine, ne radi toliko intenzivno na razvoju alternativnih izvora energije, na solarnoj energiji, na vjetroenergiji ili možda nismo baš previše čuli o tome. Također me zanima kakvu suradnju zamišljate sa s jedne strane Europskom unijom, a s druge strane s Kinom u tom smislu, jer bi Kina također mogla biti zanimljiv trgovački partner u rješavanju klimatskih promjena. Jer mi možemo govoriti o svim ovim sjajnim stvarima koje je spomenuo upravo kolega Van Orden, ali ako ne uspijemo preuzeti kontrolu nad klimatskim promjenama, ništa od toga se neće ostvariti. Dakle, ja bih eh, htio nešto više čuti upravo o tome. Hvala vam. Hvala. Sljedeći je Čao Hvala i ja također želim eh, pozdraviti veleposlanicu i to joj na angažmanu. Ja sam se susreo sa njome prije nekoliko mjeseci u Strasburu kada je preuzela ovu funkciju. Prije 18 godina bio sam jedan od osnivača organizacije Prijatelji Indije. Prije nego što je u parlamentu osnovano izaslanstvo za Indiju, tako da je ta e, organizacija, odnosno to tijelo postalo suvišno, ali u svom prvom mandatu sam intenzivno radio na promicanju i odnosa između Europe i Indije. Imam jedno pitanje koje se odnosi na sporazum o trgovini i ulaganju i pregovori o njemu se već neuspješno jako dugo razvlače. U medijima se navodi da je jedan od problema Ujedinjena kraljevina, dakle, riječ je o zahtjevu mod 4 za vize za softverske stručnjake iz Indije koji žele doći i raditi u Ujedinjenu kraljevinu i to je bila jedna od prepreka u pregovorima. A naravno i sama Ujedinjena kraljevina se boji Mm, da neće moći prodjeti na e, indijsko financijsko tržište koje je sada dobro zaštićeno. Dakle, znači li to da će Brexit 2019. godine zapravo poboljšati izglede ostatka Europske unije da uspješno zaključi ovaj e, sporazum o trgovini i ulaganju. Hvala, gospodin Buchner. Vaša ekscelencija, ja bih se želio e, zahvaliti od srca što ste nam izašli susret i odgovarate na naše pitanje. Imam dva pitanja. Ja sam 30 godina predavao na jednom od velikih sveučilišta Njemačke. I tijekom svih tih 30 godina sveučilišne karijere nisam imao niti jednog jedinog indijskog studenta na onoj višoj razini sveučilišnog studija, danas bismo rekli postgraduate. Ali obrnuto, kad njemački studenti odu u Indiju, onda se oni tamo isto u masi ne mogu razaznati ni spoznat. Pa prema tome problem nije da je to previše kritičan odnos, nego barem mi kod nas ne možemo, jednostavno ne vidimo indijske studente. Može li se to malo poboljšati? I njihova vidljivost, a vjerojatno broj. Druga stvar, ja ću otprilike za dva tjedna biti na ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije u Buenos Airesu. I čuo sam da onaj stari indijski prijedlog i njihov zapravo inzistiranje na tome da se napokon osigura e, osiguraju dovoljne zalihe hrane, da imamo kompletno sigurnu opskrbu, da će to biti na dnevnom redu. Dakle, da se to napokon dozvoli dovoljne zalihe. Da li možemo računati s time da nam Indija ovdje u parlamentu obeća ili da se obeže da će biti zaista čvrsta u tome kako bi mogli zajednički da riješiti taj problem osiguranja prehrane. Profesor Hvala profesore Buhner. Nitko se drugi nije javio za riječ, dakle, ekscelencijo, i ja imam jedno kratko pitanje. Mislim da se svi nadamo da možemo zadržati ovaj e, zamah e, koji proživljavaju naši razgovori nakon naše posjete 2016. godine, a također nakon posjeta indijskog e, izaslanstva ove godine u Deliju. Dakle, hoće li vaš odbor za vanjske poslove posjetiti Europski parlament, budući da smo doktoru Šašiju i njegovom e, predsjedniku, predali takav poziv kada smo bili tamo u veljači ove godine. Evo, molim vas, veleposlanice, izvolite. E, hvala. Započela bih e, upravo sa vašim pitanjem, gospodine predsjedniče. Mi uvijek cijenimo osobne razmjene i dijalog. To je važan dio strateškog angažmana i jačanja međusobnog razumijevanja te poboljšanja suradnje i naših odnosa na više razina. Mislim da je važno imati i osobne odnose sa zastupnicima i drago nam je što su tri odbora iz Europskog parlamenta posjetila Indiju početkom ove godine. A također nam je drago što ste nam uputili poziv za posjet kao veleposlanica Indije od svojeg preuzimanja funkcije u srpnju. Poduzela sam e, mjere u tom smislu u više navrata i ja sam e, razgovarala sa našom e, vladom e, i oni su mi odgovorili da tradicionalno naš odbor ne putuje u inozemstvo, ali ja neću tek tako odustati i nastojat ću na bilo koji način dovesti ovamo naše parlamentarce, da uspostave dijalog s vama. Vi ste uputili, a također i ponovili svoj ljubazan poziv, tako da mislim da se to mora ostvariti. Evo, to je nešto na čemu radimo. Evo, ako smijemo odgovoriti sada na e, pitanje zastupnika Prede. Dakle, na početku hvala vam e, na tome što ste bili izvjestitelj e, i što ste radili na pripremi ove izuzetne rezolucije. Evo, koliko se sjećam, spomenuli ste gospodarski dijalog na visokoj razini i to je bilo predviđeno na dnevnom redu, ali se još nije održalo. Unutar našeg sustava moramo još malo poraditi na tome i ja također e, se zalažem za to i Dakle, mogu slobodno reći da to još nije isključeno. Ovaj sastanak na vrhu je udahnuo nov život našem međusobnom angažmanu. Evo, da parafraziram predsjednika Junkera, mislim da nam puše novi vjetar u leđa, tako da trebamo to iskoristiti. Da, istina je, kao što je jedan od govornika rekao, na kraju sastanka na vrhu izdana je dugačka deklaracija, ali zacrtali smo i plan puta za budućnost. I budući da smo se prvi puta sastali nakon mnogo vremena na sastanku na vrhu, Mislim da je dobro da je iz njega proizišlo dugo priopćenje, jer ono sadrži doista detaljan plan puta. Evo, i ovime odgovaram i na pitanje drugog zastupnika, drugog govornika. Dakle, Iako je ovo priopćenje dugačko, smatrajmo ga planom puta na koje su pristale obje strane. Zastupnici su također spomenuli krizu u Mnijanmaru. Mi smo, odnosno Indija, je od samog početka te krize prikupila informacije o stanju na terenu što je izazvalo veliku zabrinutost i odmah smo poslali pošiljku pomoći u Myanmar. pomogli smo i Bangladešu, isko surađujemo s Bangladešom kako bismo za svaku raseljenu osobu osigurali paket hrane, vode, ulja za kuhanje, dakle osnovnih namirnica. I te smo pakete predali svakoj osobi koja se javila za pomoć u tom kampu. Ali to je bila pomoć koju smo uputili putem bangladeške vlade jer je Bangladeš prihvatio te izbjeglice i u okviru naših odnosa sa tom zemljom i sa Mjanmarom odmah smo uputili taj paket pomoći za izbjeglice. Smatramo da ovu krizu treba rješavati dijalogom na vrlo zreo način, ali i s velikim oprezom. trebali bismo zapravo poraditi na razvoju države Rakhan. I mi na tome surađujemo s mnijanmarskom vladom e, kako bismo uspostavili razvojni fond za Rahan i mislim da bi to uvelike pomoglo ponovnom naseljavanju izbjeglog stanovništva. Izdali smo također 9. rujna izjavu i e, naš premijer je posjetio Mjanmar e, odmah nakon izbijanja krize i prenio je e, također veliku zabrinutost međunarodne zajednice u svom dijalogu sa vladom Mjanmara i Istaknuo je da treba pronaći rješenje poštujući mir, zajedništvo, pravdu, dostojanstvo i zajedničke demokratske vrijednosti. Dakle, u suradnji sa državom Mjanmor radit ćemo na e, planu razvoja za Rakhan i mislimo da Evo, tada je naš e, premijer razgovarao o San i također je e, prenio poruku vladi da su oči čitavog svijeta uprte u to tragično rasoljavanje na tisuća ljudi iz te države koja pripada određenoj zajednici i također je E, rekao da treba stati na kraj nasilju, uspostaviti normalnu situaciju i da rješenje treba se sredotočiti na dobrobit lokalnog, e, lokalnog stanovništva i da na tome treba poraditi sa snagama sigurnosti. Spomenuli ste također i našu suradnju s Europskom unijom u rješavanju ove krize. Nemamo neke posebne zahtjeve Europske unije da se zajednički poradi na rješavanju situacije Rohinja, ali naš ministar vanjskih poslova je, e, odnosno ministrica je prenijela predsjedniku Tusku i predsjedniku Junkeru mjere koje se poduzimaju u pružanju pomoći raseljenim osobama. Evo, ako se slažete, prešla bih sada na pitanje gospodina Van Ordena. Hvala vam, gospodine Van Orden, na velikodušnim i ohrabrujućim riječima. Kao veleposlanica Indije smatram da je suradnja s Europskim parlamentom čast kao što je čast čuti mišljenja, savjete, prijedloge zastupnika i doista mi je drago što imam tu čast i privilegiju doći u kontakt e, s vama, sastati se s vama i hvala vam što ste izdvojili vrijeme kako biste mi prenijeli prioritete za Indiju i mislim da je to bilo doista od velike koristi u našem radu. Ja ću nastojati istaknuti nužnost što užih odnosa između Europske unije i Indije i naši uredi, ured e, SVD-a i naš ured veleposlanstva razmijenili smo iskustva nakon sastanka na vrhu i predsjednik Tusk je to spomenuo u svojim napomenama na povratku i putem svojih službi nas je uvjerio da smatra da odnosi između Europske unije i Indije doista zavrijeđuju našu ustrajnost i danja nastojanja. I ja ću tome uzvratiti u punoj mjeri. Također drago nam je što je Europska investicijska banka izvojila veliki doprinos za nas, a činjenica da su otvorili uredu u New deliju pokazuje njihovo zalaganje i njihov doprinos našim infrastrukturnim projektima je visoko cijenjen i sigurno sam da ćemo učinkovito surađivati u radu na tim projektima sa investicijskom bankom. E, kada je riječ o, trgovinskom e, sporazumu. Gospodine, pitali ste imali volje za to, jesmo li preambiciozni i što je sa sektorskim sporazumima. Hvala vam na tim pitanjima. Da, postoji vrlo snažna volja za to. Naš premijer je nedavno izjavio da je dosta razmatranja situacije i da trebamo krenuti naprijed. E, tijekom sastanka na vrhu predsjednik Juncker je spomenuo da je Europska unija spremna započeti pregovore nakon e, što se stvore prave okolnosti za to. Kada smo o tome kasnije razgovarali sa predstavnicima SVD-a, Upitali smo ih što to točno znači prave okolnosti. Jer e, s naše strane mi smo rekli da smo odmah spremni započeti pregovore. Dakle, o tim pravim okolnostima smo razgovarali 13. i 14. studenog e, i primili smo posjet e, glavnog pregovarača Europske unije i razgovaralo se o brojnim izmjenama politika koje su se dogodile tijekom naših razgovora o daljnjem putu i od 2013. godine kada e, je održan posljednji krug pregovora, imali smo e, razvoj IPR-a, dakle pitanja sanitarne i fitosanitarne zaštite, javne nabave, ulaganja i održivog razvoja i odlučilo se dakle, da se tome pristupi uz zacrtavanje rokova. Ove rasprave su bile ključne kako bi obje strane shvatile međusobna stajališta i očekivanja. Da, europska strana je malo umanjila svoje ambicije, a mi smo sa svoje strane također nastojali poraditi na svojim ambicijama i odlučili smo da ćemo do kraja prvog kvartala 2018. godine nastaviti te pregovore, odnosno ponovno se sastati. Dakle, taj krug sastanka je e, doveo do zadavanja datuma sljedećeg sastanka i razgovaralo se također o brojnim pitanjima uz odgovarajuću razinu transparentnosti, a imali smo također e, i radne skupine koje su se posvetile određenim pitanjima i sastale se 14. studenog i nastojalo se tamo naći zajednički teren e, i izaći iz mentaliteta rješavanja pitanja i prijeći na jedan pozitivniji mentalitet umjesto da se svatko da svatko usreje na onome za što je dobio zadatak. Dakle, mislim da su pred nama velike prilike, naročito u ovom sadašnjem trenutku i naš premijer sada se usredotočuje upravo na odnose između Europske unije i Indije. Gospodin Tanok. Hvala vam što ste inicirali zapravo ovaj dijalog e, prijatelja Indije i Evropske unije. Mi smatramo da je prisutnost e, izaslanstva za Indiju i opće taj dijalog jedan vrlo, vrlo pozitivan faktor, pogotovo za jačanje naših e, cjelovitih odnosa i doista smatram da ste bili pravi prijatelji. Inače sam imala tu privilegiju razgovarati s vama 25. listopada. Bilo mi je vrlo korisno da dobijem vašu povratnu informaciju o tome da nam kažete gdje su uglavnom prioriteti i najveći interesi e, za vas u tim odnosima. Ja sam toga vidite, vi ste sad vrlo hrabro pitali što će biti nakon Brexita i da li će to biti, u kojoj mjeri će to biti zapravo korisno preostalo Evropskoj uniji bez Britanije glede e, sklapanja jednog sveobuhvatnog e, trgovinskog ugovora s Indijom. Da, bit će to tako i mislim da, ali u svakom slučaju će naši odnosi dovesti do jedne dobrobiti koristi za sve strane jer mi ne možemo sada još e, predskazati niti možemo znati u budućnosti što će se točno dogoditi nakon Brexita. Mi za sada samo promatramo i gledamo pod kojim uvjetima će se taj Brexit odvijati. Mi vrlo brižno pratimo sve. Velika Britanija je naš povijesni i vrlo važan partner. Imamo jednu, kao što svi znamo, dugu, dugu tradicionalnu povijesnu vezu sa Velikom Britanijom, a Evropska unija je naš glavni trgovinski partner. Prema tome mi ćemo svaki odnos, svako partnerstvo, dakle i sa Britanijom i sa Evropskom unijom individualno tretirati. I uvjereni smo da će i Evropska unija i Velika Britanija imati na umu koliko nam je važno, koliko je za nas važno slobodno kretanje naših stručnjaka. I što će biti jedan vrlo važan element svih naših budućih ekonomskih odnosa i suradnje. A gospodine Buhar, ja sam zaista bila zatečena kad ste rekli da nemate i niste zamijetili indijske studente na višim stupnjevima studija na njemačkim sveučilištima, jer koliko ja znam, barem sva sveučilišta na svijetu imaju barem nekoliko indijskih studenata na svim svojim smjerovima postdiplomskih ili općenito sveučilišnih studija višeg stupnja. I mislim da ću to svakako to pitanje postaviti našem ministarstvu u Indiji za ljudske resurse, jer to je upravo prioritet naše vlade da pomogne studentima u razmjeni i da pomogne studentima da studiraju barem dio dijelom na vanjskim sveučilištima. I na taj način smatramo da se, da dolazi zapravo do jednog u ja, kroz tu razmjenu ideja dolazi upravo do njihovog opokačivanja, da kažemo njihovog povećanja, plođenja tih ideja. I zbog toga, s obzirom na tome insistiramo, ću zaista to pogledati što se radi u našem ministarstvu. Ali vidite, mi jako puno toga posvećujemo svim inovacijama, što je inače nova mantra posvode u svijetu, ali na svim tim važnim novim područjima jako puno pažnje posvećujemo i našem znanstvenom radu, našim sveučilištima i mladi ljudi iz cijelog svijeta su naravno dobrodošli i uvijek toplo pozvani da dođu i u Indiju na razmjenu studentsku i na e, svoje dalje školovanje, kao što i naši odlaze po svijetu. A Indija je dala poprečan doprinos upravo tim novim tehnologijama. A sada? Gotovi smo, mislim. Naš e, zajednička izjava ima tri velike stavka, inače o klimatskim promjenama izjava Evropske unije i molim vas krećem pozornost da to pogledate još malo. Jer e, mi znamo, recimo, mi smo svjesni svih e, zagađenja i onečišćenja u našim velikim gradovima u Indiji, pogotovo zraka. A mi znamo i svjesni smo da tu postoje i razlozi vezani za klimatske promjene koji pogoršavaju to stanje, ali za sada još nemamo takvih hitnih e, naša vlada radi sve na tome da to popravi, ali Indija je sigurno član i međunarodne, Međunarodnog saveza za solarnu sum, energiju i općenito sve obnovljive izvore, dakle iz energiju vjetra i ostalo. I prema tome nadam se da ćemo do našeg sljedećeg sastanka biti u stanju da vam damo puno izvješće o tome što Indija trenutno sve radi na području klimatskih promjena, dakle mi imamo naš nacionalni program, nacionalne misije i to je apsolutno prioritet naših politika i puno radimo i na obnovljivim izvorima i na smanjenju zagađenja u gradovima. A hvala, ali ja sam obavišten da naši kolege iz država Zapadnog Balkana čekaju pred vratima i zaista nije pristojno da mi kao domaćini njih puštamo da čekaju. Prema tome, evo samo na minutu još da nam završi i Europska služba za vanjsko djelovanje. Da, ne želim da nitko čeka. Mislim da je sve već maksimalno kazano, pa zato samo nekoliko riječi, jer bilo je tu pitanja koji su se i na nas odnosili. Možda na francuskom. Uh, Što se tiče vanjsko-političkih elemenata, mislim da ipak tu imamo jednu izjavu koja je jako ambiciozna, jako opsežna i u potpunosti se slažem s gospođom veleposlanicom kada se radi općenito o tome da je ta podugačka izjava više znak naših bliskih odnosa i da ju se može smatrati e, nekim, nekom vrstom planom, planom, planom puta. Da, naravno, mogli smo biti ambiciozni što se tiče nekih važnih pitanja za Europu, primjerice Ukrajina, Rohingya, no mislim da tu imamo dobru formulaciju da idemo u pravom smjeru. Europska unija je jako aktivna, imamo posjete, visoke predstavnice i e, na rubu sastanka na vrhu Azema i na mini sastancima koji su tamo održali imali smo i sastanak sa Aung San Suu Kyi o pitanjima Rohinđe, što mislim da ukazuje na to da dijelimo iste izvore zabrinutosti. I iako nema konkretnih projekata za zajedničku suradnju, vidimo da tu idemo u istom smjeru. Europska unija je također u Ženevi organizirala konferenciju donatora i stoga je naš angažman svakako kontinuiran i konstantan. Što se tiče trgovinske ambicija, da ponovimo ono što je poslanica rekla, veselimo se sljedećem sastanku pregovarača. Trebamo identificirati ta pitanja, trebamo naći zajedničku razinu ambicije. Mislim da ćemo mm, sigurno na tom području napredovati s obzirom na razinu naših ambicija. što se tiče klimatskih promjena, mislim da bi mogli proći kroz čitav primjera gdje smo dogovorili pojačati našu suradnju. Ima jako puno područja na kojima se borimo protiv negativnih posljedica klimatskih promjena i tu hoćemo naprijediti svoju suradnju i svoje partnerstvo, a bili smo tu vrlo aktivni. Evo, evo veleposlanica je spomenula i ovaj svjetski savez u koji je Indija ušla i mi se nadamo da ćemo i tu, pogotovo kod solarne energije obnovljivih izvora, velike pomake uspjeti ostvariti a tu je jako važno, naravno, suradnja sa lokalnim vlastima i tu je recimo bitna i zapravo organizacija svih gradonačelnika i načelnika općine, tu se najviše radi na promoviranju znanja i tehnologije na terenu kao i razmjen najboljih primjera prakse. Ali ne znam šta je sve, mi znamo da je jako puno toga zapravo u i što se tiče legislative u pripremi u komisiji, i da se naši zaduženi nadležni povjerenici zato spremaju tu isto aktivirati i posjetiti Indiju. A zatim sveučilišna razmjena. Što se tiče našeg programa Razma, mislim da je Razmusu i Razmusu Plus Indija naš možda najbolji klijent. Imamo jako, jako puno studentskih razmjena na svim razinama studije i nastavit ćemo s tim. Hvala lijepo gospođo Devator, hvala vašoj ekscelenciji veleposlanici Indije. I mislim da smo sada ovu točku dnevnog reda odradili o indijsko-evropskim odnosima, a vama želimo jedan jako lijep i uspješan dan dalje. Mi prelazimo na sljedeću točku s našim gostima iz Zapadno-Balkanskih država.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

Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, sa uz malo zakašnjenje, ja bih sada prešao na sljedeću točku dnevnog reda. To je deseta točka, to je revizija sredinom provedbenog razdoblja za instrument predpristupne pomoći i u skladu sa financiranjem političkih prioriteta. Evo, dragi kolege, ja sam zaista želim vam svima izraziti dobrodošlicu, posebno našim gostima iz zapadno-balkanskih država na današnjem sastanku od Vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta u Briselu. Za naše kolege iz zapadnog Balkana jedna vrlo važna informacija o jezičnom režimu i dakle režimu prijevoda Dakle, makedonski je na kanalu 17. Srpski, kanal 10. Albanski, na 27. kanalu. Bosanski, 10. kanal i crnogorski na kanalu 10. Ovaj sastanak koji je okupio parlamentarce iz cijele Europe je dio našeg panel diskusije na visokoj razini posvećenoj zajedničkim naporima za ostvarenje održive europske budućnosti na Zapadnom Balkanu. danas poslijepodne, podne, kao što ste vidjeli u programu, pridružat će nam se kolege iz e, Evrops, dakle, parlamenta europskih država članica kako bi raspravljali o jednoj široj agendi integracije u Europsku uniju. Ovo jutra naš rad će se fokusirati na financijsku pomoć koja prati pristupni proces. U, prije nego što nastavimo da pozdravimo naše govornike, Današnji gospođu Marijete Šake iz Aldea, iz Nizozemske, inače glavnog člana AFETA koji se bavi vanjskim instrumentima za vanjsko financiranje. Zatim drugo, gospođu Genovevoru iz Kalaveru, iz ravnatelja iz izvršne ruke, da tako kažem, europskih institucija, dakle nadležnih direktorata Europske unije za Zapadni Balkan i na kraju gospodina Ervana Forea koji je istražitelj, dakle istraživač znanstveni u Centru za europske političke studije. Naš cilj je da čujemo nešto više o perspektivama i samog pristupanja i kako će se povećati zapravo vrijednost onog što mi postižemo našim predpristupnim pomoćima drugoj generaciji pa instrumenata. Dakle, da budemo na jasno i da to bude na čisto. Javne e, privatne investicije u Zapadnom Balkanu su investicije u budućnost Evropske unije. I mislim da je najbolji dokaz rezultata za građane na terenu da vide da se nije štedio nikakav napor kako bi konačni prihvatelji koji su e, doista i dobili pravu uslugu i pravu pomoć. Ono pitanje koje mi danas postavljamo je da li su sredstva Evropske unije doista učinkovita dovoljno i da li će približiti pomoć zemljama Zapadnog Balkana da se doista približe Evropskoj uniji i kako to možemo još poboljšati. Ono što želimo još e, povećati i pojačati to je regionalnu suradnju, zatim želimo se borbu protiv eh, korupcije na visokoj razini pogotovo kao organiziranog kriminala, pomoći medijskoj slobodi i administrativnim kapacitetima i tako dalje. Da li smo uspjeli pritom eh, doista odabrati prave prioritete sa pravim motivima koji bi krenuli u daljnje pozitivno djelovanje i koje smo pouke izvukli iz druge polovine ovog trenutnog perioda financiranja i što ćemo iz toga moći ugraditi onaj novi okvir za financiranje nakon 2020. A prije nego što dajemo riječ e, svim ostalim govornicima, samo da vam kažem da smo dali kartice za javljanje za riječ, takozvane, našim kolegama iz nacionalnih parlamenta Zapadnog Balkana. Drugim riječima, ako želite uzeti riječ i govoriti, molim vas ispunite tu karticu i dajte kolegama iz tajništva. A sada već smo najavili broj kanala da znate za prevodilački režim i ako ima još koja informacija. Dakle, 10 do 20 je srpski, bosanski i iako ste vi različite jezike imate, danas su dakle vaši prevodioci u istoj kabini. A sada dajemo riječ odme Marijete Šake da nastavi kao što smo već najavili. Hvala lijepo da ja ponovim ovu dobrodošlicu koju vam izrazio naš predsjednik odbora David McAllister. Velika je čast i užitak što ste nam ovdje došli. A mi ćemo govoriti o ovoj važnoj temi, to su predpristupni fondovi i sredstva i kako možemo zapravo preciznije nadgledati njihovo trošenje i pobrinuti se da doista idu pravim mjesto. Dakle, kao što ste čuli, ja se bavim upravo ovim u našeg odbora, a to je vanjsko financiranje Europske unije i ja razgovaram tu i surađujem sa svim mogućim primateljima naših pomoći, predpristupnih, civilnim društvom i ostalim, ali naravno i našom Europskom službom za vanjsko djelovanje. I tu koordiniramo naše akcije. I naravno to ćemo Danas vam stojim na raspolaganju nakon mog za pitanje. Ja mogu samo potvrditi sve ono što je David danas rekao. Svaki euro koji se potroši izvan granice, zapravo u zemljama kao u obliku pristupne pomoći zemljama kandidatima, to je jako bitno, to je novac uložen u evropsku budućnost zajedničku. S jedne strane moglo bi se kazati da je predpristupna pomoć instrumenti za financiranje iste imaju vrlo jasne ciljeve, a to je pripremiti zemlje za koje su kandidati za pristup, za njihovo pristupanje. Međutim, da li će doista zemlje pristupiti, to ne može biti onaj jednostavni metar kojem mi možemo mjeriti uspješnost financiranja Europske unije. Postoje različiti koraci koji se moraju svi korak po korak, zemlju po zemlju pojedinačno analizirati, jer u realnosti je tako za većinu trenutnih, ako ne i za sve predpristupne zemlje koje primaju predpristupnu pomoć je put Europske unije dug i daleko Europska unija i zapravo će se prenijeti, to je na iduće financijsko razdoblje nakon 2020. Prema tome i IPA i drugi instrumenti idu zapravo i sa kratkoročnim eh, rokom, eh, ciljevima, ali i sa konkretnim onim što se može uopće ostvariti. A za sve to nam treba jedan širi okvir Europske unije koji možemo točnije mjeriti dosadašnje primjenu i potrošnju tih sredstava kao i bolje promatrati i određivati nove mjerila za buduće programe. I za to moramo naravno kontaktirati i biti stalno u nadzoru, mislim stalno biti prisutni u zemljama koje su korisnice toga. Zatim, mi se tu rukovodimo načelom više za više. Ako zemlja daje doista puno od sebe i prolazi kroz ozbiljne reforme i ozbiljno se mijenja, bit će i više sredstava, ali s druge strane, ako toga nema, onda to ide u obrnutom smjeru. Manje za manje. Trenutna uredba koja regulira predpristupnu pomoć ima naravno nagradu za uspješnost i tu se na taj način mogu dodatno motivirati zemlje primateljice. Istodobno smo i pokušali i pratiti taj napredak prema različitim mjerilima i indikatorima uspješnosti. Mislim da se taj način mora nastaviti mislim da se mi se više fokusiramo upravo na to. Ako sam u pravu, onda znamo da ćemo do kraja godine vidjeti što će se upravo prema ovim indikatorima mjereno još dogoditi. A sada kažemo ovim našim rezultatima koji su mjerljivi. Ja sam već rekla da mi moramo u trećim zemljama moći mjeriti uspješnost naših potrošenih sredstva stala, ali i moramo vidjeti kako se lociraju, dakle alociraju, kome se dodjeljuju ta sredstva. To naravno se mora iz perspektive pune odgovornosti činiti i jer gledajte mi moramo nadzirati sva naša vanjska e, financijska sredstva koja se troše izvan granice, to su milijarde eura godišnje koje Europska unija troši. I dakle, mi imamo jedan vanjski izvješće o vanjskoj procjeni naših vanjskih investicija, ali to nije jedini način kako mi to evaluiramo. Jer mi imamo različite sustave i jedan kontinuirani sustav monitoringa. A danas ćemo čuti upravo kako izgleda s druge strane, ona praktična strana zemalja koje primaju tu pomoć. Čini se da mi ne možemo provoditi baš redovne inspekcije tamo dovoljno učinkovito gdje se sredstva troši. Dok komisija sastavlja naše izvješća o političkom napretku tih zemalja, važno je to izravno povezati taj napredak sa eventualnim zaostajanjem i, to, dakle, taj političko izvješće povezati direktno sa načinom kako je uspješnošću, dakle, ono kako je potrošena bilo koja pomoć u okviru predpristupa. I mislim da je to bitan prioritet od kojeg moramo krenuti, dakle, to povezivanje. Zatim nešto kratko o institucionalizaciji naše politike. Dok znamo da su ciljevi za našu pretpristupnu pomoć možda jasni, ali strategijski papiri koji se u nacionalnim zemljama i akcijski planovi po tome donose još uvijek su dosta neodređeni istodobno ne znamo da li smo prave sektore alocirali sredstva i poslali. Da li trebamo recimo podupirati razvoj u poljoprivredi ili se trebamo više fokusirati na dugoročne infrastrukturne projekte i to ne samo u zemljama koje ih razvijaju nego zato da se to i regionalno onda integrira među tim zemljama. Mislim da je to recimo promašena prilika u zapadno-balkanskim zemljama. Trebali smo se više fokusirati na integraciju kroz ta sredstva koja želimo tu potrošiti. I osim tih infrastrukturnih i čisto fizičkih projekata, da ih tako nazovemo, za nas je isto tako vrlo važno i pomoć, pružanje pomoći u boljem upravljanju, razvoju neovisnog sudstva i općenito pravosuđa u tim zemljama i dalje medijima i tako. Mislim da je zadnjih godina došlo do jasnih trendova kod i promjena, novih trendova i novih promjena europskih politika. Primjerice, da bi odgovorili na nove negativne razvoje u našem susjedstvu, onda je strategija Europske unije bila da se sve više mičemo prema nečemu što se zove načelni pragmatizam i da se ponovno fokusiramo na očuvanje internih interesa Europske unije. Jer vidite, u praksi se suočavamo sve više sa situacijama recimo gdje se treba baviti sigurnošću upravljanjem migracija, a gdje moramo se odmaknuti zapravo od naših dosadašnjih običajnih politika na koje su se bazirale jasno na našim vrijednostima koje su naše osnivačke i temeljne vrijednosti. I mislim da se upravo to može vidjeti u izvješćima naših e, ocjenjivača vanjskih koji su, kako se piše u tim izvješćima, rekli da su do sada bili uglavnom e, interesi fokusirani na primarne potrebe Europske unije, a ne toliko naših partnera. Ja naravno mislim da su povezani interesi Evropske unije, interesi naših partnera koji se žele pridružiti. Uzmimo samo Zapadni Balkan kao primjer. Ako tim zemljama ne bude dobro i ako im ne bude u redu i ne bude stabilno, sigurno i dobro, to će se direktno odraziti na Evropsku uniju. I to je apsolutno dakle u interesu svih ljudi i stanovnika Zapadnog Balkana i Europske unije da se tu fokusiramo i da bude bolja situacija. Prema tome, te politički prioriteti u tim zemljama se direktno odražavaju na Europsku uniju, to je jasno. Zatim, trebamo biti vrlo pažljivi da glede tog što partnerske zemlje trebaju. I treba točno identificirati što vlade u tim zemljama trebaju, ali što trebaju narod i stanovništvo i to je nama uvijek prioritet stanovništvo, što stanovništvo treba ljudima. A sada ću se samo kratko dotaknuti situacije čiji smo svjedoci u Turskoj, jer su te, ta situacija zapravo pod, po predmetom jednog pojačanog nadzora i ispitivanja u našoj kući. Dakle, pod vodstvom predsjednika Erdoana se ta država sve više odlazi u jednom totalitarnom smjeru. Civilno društvo, predstavnici slobodnih medija, slobodnog sudstva se privode uhičuju i tako dalje. I vidimo da kontinuirano traje recimo kroz implementaciju jednog novog ustavnog paketa se pokušava centralizirati i zadržati sve jača centralistička vlast u Turskoj. Prema tome pitanje je da li predpristupna pomoć Turskoj treba nastaviti kako je bila, barem u ovoj kući e, ima sve više protivnika sve glasnijih. Istodobno postoji jasna pomoć da se pomogne ljudima i civilnom društvu u Turskoj, da se prvo civilno društvo i te nevladine organizacije i taj oblik života ojača kao jedan protustup protuteža vladinim tendencijama. Tako, u Turskoj. Tako da ono što je bitno što bi trebalo ovdje vidjeti kod ovog određivanja političkih prioriteta je da se trenutno ovaj okvir za predpristupne fondove je prestrog, prerigidan i zapravo nam onemogućuje da tu diferenciramo kod upućivanja tih sredstava dovoljno. Drugo, mi smo vidjeli da u takozvanom ili u okviru tog takozvanog turskog paketa, turskog dila, čitav niz eh, niz naših sredstava u okviru predpristupne pomoći je preusmjereno uglavnom zbog migracija i migracijske krize na, te, troškove, dakle za bolje upravljanje migracijskim tokovima. Ali mi moramo tu jasno pogledati dugoročne posljedice kao i ciljeve u cijeloj toj regiji. Europski parlament nikad nije bio pitan za suglasnost da se recimo uopće kod ovog e, dogovora koji je postignut s Turskom u vezi migracija. A sad nekoliko riječi o ovoj reviziji na pola financijskog razdoblja. U Turskoj imamo vrlo jasnu dinamiku koja se ukazuje. Mm, mislim da smo tu jasno vidjeli da je moguće dakle, preusmjeriti novce ako postoji tu politička volja, ali ovdje dolazi do nekakvih nesuglasica, zapravo rupa između parlamenta i naše egzekutive Europske komisije, jer tu nismo baš sve uskladili bili. Nadam se da e, ćemo moći kroz promjenu dinamike u europskom susjedstvu moći puno preciznije pogledati i provesti ovu provjeru na pola razdoblja i moći puno bolje postaviti mjerila za idući period. Stoga mislim da je današnja rasprava s vama će biti jako, jako vrijedan dio koji ćemo zapravo samo nadopuniti naše sadašnje spoznaje. I pomoći će nam da lakše odredimo tokove prioriteta i smjer našeg financiranja za iduće dvije godine, te da počnemo e, bolje financirati za sljedeće razdoblje unutar višegodišnjeg financijskog okvira, dakle financiranje takvih pomoći nakon 2020. godine. Hvala, Hvala gospođo Marite Sake na vašim uvodnim riječima. Sada imamo sljedećeg govornika, to je gospođa Ženoveva Ruiz koju svi dobro poznamo iz glavne uprave NIR. Izvolite. Hvala vam i gospodine Mekeliseru, hvala vam gospodine predsjedatelju. Dopustite mi da ovu priliku kao prvo iskoristim kako bih čestitala parlamentu što je organizirao ovaj događaj. Imao sam i to zadovoljstvo da sam se jučer sastala sa delegacijom iz Bosne i Hercegovine, da sam s njima mogla večerati, ali naravno htjela bih pozdraviti sve delegacije iz parlamenta iz svih država regije. Vidim nekoliko poznatih lica poput e, bivšeg ministra Hotija, ministra e, Popotkija. Ovo je jako dobar trenutak da razgovaramo o instrumentu e, za pretpristupnu pomoć, jer se sad nalazimo u jednom trenutku kada gledamo što smo sve postigli u zadnjih tri godine. Pripremamo se za ono što nazivamo revizijom sredinom provedenog razdoblja tog instrumenta. Organizirali smo vanjske evaluacije svih instrumenata za vanjske odnose te je instrument IPA eh, bio podložan toj kontroli, to su napravili vanjski evaluatori i sada se traži od komisije da procijeni sve nalaze tih procjena i da izradi detalje tih preporuka. Onda ćemo imati jedan dokument kojeg će Europska komisija kao dokument prenijeti u prosincu Europskom parlamentu i to će onda biti temelj za rasprave od početka iduće godine gdje ćemo imati naš strateški dijalog i gledati kako možemo formirati ovih idućih nekog godina koje imamo u ovom financijskom razdoblju. Samo da vam dam nekoliko brojki. E, uredba EPA ima 11,7 milijardi, dakle za instrument za predpristupnu pomoć, i više od 7 milijardi se daje e, državama Zapadnog Balkana. Dakle, mi imamo najveći dio e, tog financijskog iznosa. Vrlo je važno da, kao što je gospođa Shake rekla, doista dobro pogledamo kako se možemo pominuti da taj instrument e, nam jamči povratak na ulaganje za e, to da dakle, se države dobro pripreme za ulazak u Europsku uniju. To je dakle krajnji cilj. To je krajnji cilj za sve države u toj regiji i za svoje stanovništvo tamo i mislim da su to oni i prihvatili. I stoga je vrlo važno da taj instrument da ga se dobro koristi kako bismo dobro mogli procijeniti države u toj regiji. A to zahtjeva dobro upravljanje, ne samo od strane vlade, već i od strane vas u nacionalnim parlamentima. Vi imate ključnu ulogu kako e, biste se pobrinuli da taj nadzor i ta kontrola nad korištenjem financijskih sredstava Europske unije kako bi se e, ostvarili one najosnovnije potrebe i zahtjevi iz e, programa za pristupanje. Stoga mi uvijek tražimo informacije od vlade, informacije od parlamenta, tražimo od vladu pomoć da vidimo kako je postignuta uvjetovanost i sve ono drugo što je vezano uz naše financijske programe. Da se vratim na financiranje. Najbolje je sad reći da financiranje te eksterne evaluacije nas je nagnalo da imamo nekoliko pozitivnih zaključaka koje bih htjela naglasiti. Prvi zaključak je taj da mi provodimo IPU na taj način da je naša pomoć, naši programi za pomoć da su jako povezani sa e, političkim ciljevima. Stoga je taj alat IPA 2 e, više strateški alat, više od onog bivšeg alata IPA jer smo se puno više usredotočili na strukturne reforme koje su bitne kako bi se države pripremile za članstvo. Što znači da smo naša financijska sredstva usredotočili na one, ona prioritna područja ona osnovna područja, kako ih mi zovemo. Dakle, sve ono što se tiče konsolidacije demokracije, pomoći, pomoći državama pri reformi javne uprave, prije svega pri izgradnji vladavine prava i poštivanja temeljnih prava. Osim toga da pomognemo države da postanu gospodarski gledano konkurentnije i na kraju, ali ne najmanje važno, da se pomenemo da države napreduju ne samo bilateralno prema Europskoj uniji, već da surađuju isto tako i regionalno, jer što bolje države surađuju na regionalnoj razini, to je onda jači kapacitet te države da individualno se približava Europskoj uniji. Dakle, te tri dimenzije su proizašle iz te procjene i dakle, trebamo dobro odrediti što želimo zajedno postići. I put dva smo mogli fleksibilno koristiti kako bismo odgovorili na neprevidive događaje. Primjerice u Bosni i Hercegovini u nekim državama regije smo imali ozbiljne poplave i uspjeli smo preusmjeriti financijska sredstva iz alata IPA e, za te hitne događaje. Do 40 milijuna eura sam izvozila za to što je bilo od pomoći da se ublaži ta situacija, ali isto tako i da se pojača kapacitet države da se vrati u normalu. I da možemo pomoći državama koje su najviše pogođene, primjerice i e, dolaskom migranata, da se one mogu obračunati s tom krizom. Svakako postoji još jedan aspekt koji bih htjela naglasiti. Naime, u evaluaciji smo primijetili da način na koji programiramo programe IP, da e, su takvi da imamo veću težinu Europske unije nego da svaka država individualno utječe na e, države e, u toj regiji, što znači da imamo mnogo veću donatnu vrijednost zato što radimo na Europske razini na tome. I kao drugo, još je nešto važno spomenuto, a to je da nam je IPA pomogla osvaliti i financijsku polugu. Naime, međunarodne financijske organizacije smo uspjeli uključiti u to, u smislu financiranja zajmova, s čime se može onda umnogostručiti e, količina financijskih sredstava za tu regiju. Moramo vidjeti kako možemo postići sinergije s drugim instrumentima, da vidimo kako možemo doista ostvariti dobru političku koherentnost za razvoj. Prije svega se tu postavlja pitanje sinergije sa pitanjima vezanim uz ljudska prava. Tu možemo još nastaviti raditi u budućnosti. Ovaj instrument, kao što je rekla gospođa Shake, je instrument koji je više cilja na političke aspiracije država u regiji. Stoga to nije tradicionalni instrument za razvoj, to je instrument koji ide dalje od toga. To je instrument koji vam svima pokušava pomoći u tome da postanete buduće članice Europske unije. Stoga tu nadilazimo te same ciljeve razvoja. Radi se o tome da ostvarite kopenhaške kriterije za pristupanje EU. uniji. Doista mislimo da je ovo danas vrlo važan dijalog s vama i da trebamo nastaviti sa tim dijalogom kako bismo se pobrinuli da ciljeve pristupanja ne pripadaju jednoj vladi, nego da pripadaju cijeloj državi. Sve političke snage moraju se udružiti, nadići eh, uskogrudne političke interese i udužiti se za tog zajedničkog cilja. I stoga je vrlo važno za nas da vi budete svjesni toga što vaša država čini sa e, sredstvima iz programa IPA, da sve u svemu podržavate tu europsku agendu i da vodite rasprave unutar vaših parlamenta o tome. Zadnje važno što bih htjela reći je to da svakako moramo vidjeti kako možemo ostvariti bolji performans, bolji učinak na sektorskoj razini. To treba dovesti do transformacije društva. To je ono što želimo vidjeti e, tijekom pripremne faze pristupanja. I stoga je vrlo važno da možemo računati na vašu podršku u parlamentima kako bismo osigurali da rasprave o tome kako se provode naši programi, da doista te rasprave dovode do promjene na terenu, da to utječe na živote vaših građana, da, to možemo konkretnije, opipljivije e, mjeriti. I to je zadnja poruka koju imam. Mislim da bismo također zajedno trebali postići veću vidljivost količine financiranja od strane Europske unije koju ta regija dobije. Vi znate da ste vi regija koja po glavi dobiva najviše sredstava eh, u okviru svih instrumenta za vanjsko financiranje za cijeli svijet. To je vrlo važna poruka za stanovništvo. Dakle, transformacija i reforme koje su potrebne u državi su vrlo teške, mi smo svjesni toga, ali vi niste sami, zbog toga vam Europska unija pruža ta financijska sredstva i mi želimo da ta financijska sredstva budu vidljiva vašim građanima u vašoj regiji. Kao pipljiv dokaz toga da je Europska unija opredjeljenja e, vašoj europskoj budućnosti. Hvala vam. Hvala vam. Toliko od vas. I e sada prelazimo na trećeg govornika, to je gospodin Fuere. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Uvaženi e, zastupnici parlamenta, dragi prijatelji. Dopustite mi da kažem da su predpristupna financijska sredstva Europske unije vrlo važno ulaganje u budućnost kako država čija je sudbena pristupiti Europskoj uniji, tako i e, za samu Europsku uniju. Oni su tu da korisnici tih sredstava provode političke i gospodarske reforme i da ih se pripremi na prava i obveze koje dolaze sa članstvom Europskoj uniji. Naravno da s tim reformama želimo građanima dati osnažene gospodarske socijalne prilike i dopustiti da se razviju standardi jednaki onima koje imamo u Europskoj uniji. No, kako bismo odgovorili na to pitanje koje se postavlja na panelu i tu podržavam prvog govornika ono što je rekao o političkoj dimenziji, mislim da je vrlo važno reći da moramo imati u vidu cjelokupnu političku situaciju na Zapadnom Balkanu. Kao što sam izjavio jučer na jednom drugom sastanku, u toj regiji je došlo do važnog nazadovanja što se tiče reformi svim područjima, uključujući i nezavisnost pravosuđa, mediji, izborni proces, funkcioniranje parlamentarnih institucija, korupcija i organizirani kriminal. I samo se moramo sjetiti izjava iz zadnje komunikacije Europske komisije o proširenju 2016. godine. I citiram tu regija i dalje pokazuje jasne simptome i različita stanja aktivnosti države. Što je još i zabrinjavajuće od toga je to što je do tih razvoja došlo unatoč tome što je Europska unija već 2011. godine stavila e, temelje u samu srž postupka pristupanja, što znači sva ona pitanja vezana uz vladavinu prava. Razina organiziranog kriminala u sa drogom, e, oružjem i drugim e, vrstama nezakonite trgovine i dalje e, predstavlja velike izvore nestabilnosti u toj regiji. To je i još gore kada vidimo da u nekim slučajevima država i političke institucije štite te aktivnosti. Neki bi rekli da unatoč te dosta pesimistične slike da zakonodavni okvir koji se tiče primjerice nezavisnosti pravosuđa ili zaštite ljudskih prava da je dobar, ali to je jedna kriva slika realnosti na terenu. I kao što su i mnoga izvješća o Europske komisije e, rekla, nažalost, postoji nedostatak u provedbi zakonodavstva. Često nedostaje resursa, a naravno i političke volje. Čak i sva ona tijela koja su uspostavljena pod individualnim zakonodavstvom kako bi nadzirala provedbu često ne mogu djelovati zato što im vlada ne ustupa dostatne ljudske financijske resurse za to. Isto tako treba reći da do svih tih razvoja dolazi u jednom trenutku kada Europska unija nije jedini e, akter u toj regiji. Jučer smo imali referencu na agresivnu vanjsku politiku Rusije. Turska isto tako pristiže, pokušava povećati utjecaj u toj regiji e, pomoću povećanog ulaganja, ali isto tako koristi i e, kulturne afinitete a e, naginje autoritativnoj vladavini. Kina isto tako ima tu neka ulaganja, posebice nakon što je 2014. godine pokrenula inicijativu jedan pojas jedan put. I naravno te inicijative nisu uvijek bile u najboljem gospodarskom interesu eh, država primateljica zato što imaju jednu posebnu prirodu. To su sve argumenti elementi koje bi Europska unija trebala imati na umu kada donosi odluke vezano uz raspodjelu financijskih sredstava u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć treba se pobinuti da se eh, temi vladavina prava daje eh, veći značaj. Na temelju zaključaka iz prvog instrumenta za predpristupnu pomoć za razdoblje 2007. do 2014. godine vidimo sada da je drugi instrument IPA zauzeo jedan više strateški pristup, da imamo metodu koja se više mjeri koji se temelji na nečemu što se može izmjeriti. Imamo strateške dokumente za pojedine države gdje imamo dakle, strateške i okvir za financijsko planiranje za svakog korisnika za razdoblje 7 godina, što pruža snažan osjećaj vlasništva samim korisnicima. Već smo skoro u drugoj polovici druge IPE i imamo nekoliko preliminarnih eh, evaluacija a naravno da se veselimo i sljedećem mjesecu kada će se e, izdati revizija sedam provedbenog razdoblja. Jedan e, argument mogu vam već dati, imali smo Europski e, revizorski sud prošle godine koji je izdao mišljenje vezano uz tome kako se mogu pojačati administrativni kapaciteti na Zapadnom Balkanu i tamo su rekli da sveobuhvatni administrativni kapaciteti se nisu značajno poboljšali tijekom prošlog razdoblja i da je to prije svega zbog nedostate političke volje nacionalnih tijela vlasti u e, tim državama o kojima se radi. Ali su tako su naglasili da postoji jedan drugi razlog, a to je slabo, i smanjeno, slabi smanjeni utjecaj Europske unije u smislu toga da ohrabrite države da provode reforme, a da pritom ne postoji okvir kojim se nudi sa eh, pregovorima o pristupanju. Zatim, isto tako, dvije pojedine države članice Europske unije su e, podržale političke stranke u Zapadnom Balkanu, a znamo da su e, vođe tih stranaka trenutno pod istragom, što isto tako e, narušava imidž Europske unije i tu transformativnu snagu. Zbog toga mnogi od nas već neko govore da je najučinkovitiji način na koje možemo spriječiti to nazdovanje u provođenju reformi bio taj da Europska unija krene s jednim procesom i izravnog kontakta. Bilo da se radilo o screeningu ili o stvarnim pregovorima sa svakom od tih država, e, posebice e, što se tiče pregovaračkih poglava 23 i 24 to bi onda e, države kandidatkinje uključilo u jedan intenzivni, intruzivni isto tako okvir dijaloga sa institucijama Europske unije, što bi nam dopustilo da ove same temeljne vrijednosti da se kontroliraju i da se razvijaju. I to bi isto tako e, nam dopustilo da se instrument IPA ciljanije koristi. Dopustite mi da se vrlo kratko usredočim na dva aspekta. Naspram e, IP1 gdje se dosta slabo financiralo pitanje vladavine prava, moramo reći da se situacija u okviru IP2 poboljšala, ali kada pogledamo razvoj regiji, ja bih rekao da postoci financiranja koji se posvećuju e, tom području je pravo, bi trebalo još biti veće, uzevši u obzir da je došlo do dramatične deterioracije, kao što sam i rekao. Da citiram jedan primjer iz e, izvješća Revizorskog suda kojeg sam spomenuo. Slobodni mediji i snažno civilno društvo su ključni pokretači za e, povećanje javne svijesti o korupciji i organiziranog kriminala. Često potiču agencije za borbu protiv korupcije i e, državno tužiteljstvo e, na to da djeluju. Što znači da trebamo više podržavati civilno društvo, a isto tako bi trebali mnogo više financirati nezavisne medije. Uz to bi trebali djelovati kada dođe do kršenja slobode medija na jedan odlučniji način, snažniji način. I mislim da možemo tu napraviti dosta toga što nadilazi sve ono što Europska unija već čini, jer imamo već jednu mjeru, ali to ima ograničen utjecaj na terenu. Ovo je e, isto tako e, jedno područje gdje možemo usko sa OSSS-om, jer OSSS ima već e, stručna saznanja što se toga tiče i mogli bismo koristiti njihovo stručno saznanje i resursi Europske unije kako bi potaknuli nezavisne medije. Mnoga od tih područja koje se tiču vladavine prava i funkcioniranja demokratskih institucija raspravljaju se u okviru političkog dijaloga sa tim državama poput e, e, dijaloga na visokoj razini sa Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. U slučaju Makedonije imali smo politički sporazum e, pod posredovanjem Europske unije iz 2015. godine za rješavanje političke krize gdje je onda taj dijalog s time sundiran. Ali kada takvi dijalogi ne dijalozi ne proizvode željeni rezultat, kao što je to u slučaju e, tog političkog sporazuma iz 2015. godine, onda vidimo da e, financijski projekti Europske unije odmah negativno djeluju na ta područja. Ja bih e, rekao da kada Europska unija ne govori o tome kada se te obveze ne ispunjavaju, kada se ignoriraju, da onda to povećava osjećaj nekažnjivosti stranaka na vladi i da onda podariva se tako cjelokupni program reformi. Što znači da bi Europska unija trebala imati e, snažni mehanizam za kontrolu i provedbu kako bi potaknula sve da e, preuzmu svoje obveze. Što se tiče toga, jučer je jedan član jedne stranke iz Bosne i Hercegovine nama postavio pitanje, nažalost nismo imali vremena mu odgovoriti na tome kako je moguće da kakva, je uloga civilnog društva u državama Europske unije. Ja mogu samo govoriti o mojoj državi Irskoj. Uloga civilnog društva na lokalnoj razini, primjerice prilikom provedbe e, mirovnog sporazuma sa Sjevernom Irskom je e, bila odlučujuća. Bez toga ne bi došlo do toga, što znači da je uloga civilnog društva izuzetno važna posebice kada se radi o društvima koje su izašle iz sukoba. To je uloga koja je doista realistična, dakle ne bi trebala biti tu samo za formu. Svi se slažu da organizacije za civilno društvo koje su nezavisne i snažne i nezavisni mediji da su doista nešto što pokreće dobro funkcionirajuću demokraciju. Nešto što je potrebno primjerice je veća podrška za civilno društvo, kao što sam spomenuo, ali isto tako i za e, ogranke mladih unutar političkih stranaka kako bih bi u njima potaknuli e, tu demokratizaciju, što je nešto što trenutno recimo nedostaje u nekim državama na Zapadnom Balkanu. Drugi aspekt o kojem želim govoriti prije nego što zaključim je gospodarski razvoj. Jedan od glavnih prioriteta nam je tu i dalje da riješimo neprihvatljivo visoka razina nezaposlenosti, 20% u Srbiji, 29% u Makedoniji, a naravno od toga na nezaposlenost mladih otpada više od 50%, što je vrlo zabrinjavajući postotak. E, u okviru instrumenta IPE je naravno došlo do različitih aktivnosti, primjerice vezano uz razvoj malih i srednjih poduzeća i obrazovanja, ali u većini tih država sustav obrazovanja ne poklapa se sa potrebama sa tržišta rada i vidimo da u Srbiji primjerice više od 30% učenika napusti školu prijevremeno, što znači da moramo e, bolje oblikovati e, programe za obučavanje radnika kako bismo smanjili taj jaz e, između radnika i tržišta rada. Obrazovanje je dosta bilo zanemareno među prioritetima Europske što znači da bi tome sada trebali doista dati e, više pažnje i više financijske podrške. Treba zapamtiti da se u slučaju država na Zapadnom Balkanu u mnogim slučajima radi o dušima nakon e, razdoblja konflikta, a da citiram Nelsona Mandela, e, naš najveći primjer za moralne autoritete za vodstvo, on je rekao da je obrazovanje ključni dio elemenata veznih za izgradnju naroda, nacije. Dopustite mi da zaključim sa nekoliko riječi za, o komunikaciji. Europska unija je bila jako slaba do sada vezano uz to kako javnosti komunicira e, uspjeh e, do kojeg je došlo unutar vanjske politike vezano s proširenje. Naravno, mnogo ovisi o individualnim državama članicama koje e, nerado govore pozitivno o Europskoj uniji i o proširenju zato što se boje da će time udaljiti i zemljati svoje birače jer sada imamo E, tu temu proširenja koja, koja se istovremeno vodi sa raspravom o imigraciji. Ali moramo e, svaki put kada možemo naglasiti kao Europska unija koliko smo financijski e, pomogli našim najbližim susjedima. To je utoliko važno u trenutku kada, kao što sam rekao, Europska unija nije više jedini akter u toj regiji. Primjerice u Srbiji jedan dio javnosti ima dojam da je Rusija najveći pružatelj pomoći kada naravno u stvarnosti to jasno nije slučaj. Dakle, iako je Europska unija e, poboljšala svoju komunikaciju, mislim da treba učiniti mnogo više kako bi pokazala da je doista angažirana e, u, toj regiji Zapadnog Balkana. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala. I hvala našim uvodničarima. Sada otvaram raspravu. Predložio bih e, da se izmjenjujemo, dakle da jedan govornik bude iz jednog zemalja Zapadnog Balkana i jedan iz Europskog parlamenta. Dakle, zamolit ću sve govornike da se ukratko predstave. i da navedu kome se obraćaju sa svojim pitanjima. Počinjemo sa nama dobro poznatim gostom na našem odboru, gospodinom Nikolom Popovskim, predsjednikom Nacionalnog vijeća za eurointegracije iz skopja Izvolite. Hvala. vide ja ću biti što kraći. Imam tri preporuke koje bih uputio i komisiji i partnerima u Europskom parlamentu u smislu prijelaza sa IP na IP2 i o srednjeročnoj procjeni. Dakle, kada je riječ o IP2, natjecanje je dobro i trebamo to ojačati. Dakle, natjecanje između sektora poljoprivrede, infrastrukture, uprave i tako dalje. I između aktera, dakle, ne nevladinih organizacija i vlada. I između zemalja. Najučinkovitiji instrument za trošenje novca poreznih obveznika Europe je pritisak e, sebi jednakih. Dakle, trebamo zadržati taj element i naravno e, trebamo e, i vam objasniti kako trošimo novce tih poreznih obveznika. Komisija naglašava da će vanjski evaluatori provesti procjenu i to zapravo prebacuje opterećenje sa uprave u Briselu, ali trebamo biti oprezni zato jer bi to moglo dovesti do određene mjere klijentelizma. U trenutku kada se osonete samo na vanjske evaluatore, e, onda će vam oni nastojati udovoljiti, a to je element na koji ne smijemo zaboraviti u ovoj procjeni, odnosno politički sud ono što politički ima smisla za našu regiju, što treba podržati u budućnosti. I treći element, budući govorimo o političkim prioritetima, glavni prioritet treba biti regionalna integracija. Mi se naježimo kada e, čujemo da Europa ponovno stvara neku vrstu federacije, naročito kada dođete u e, federaciju i kada vam se obrate sa punim nazivom, ali ako se ne integriramo kao regija, teško će nas se integrirati u Europsku uniju i to znači da moramo imati područje slobodnog kretanja, trebamo imati i e, besplatan roaming. Paradoksalno je da je lakše iz Skopja doći u Brisel nego u Sarajevo, jer u smislu udaljenosti to je neusporedivo. I naravno gospodarstvo to sve govori i to očekuje naši e, porezni obveznici od Europske unije Dakle, 70% naše trgovine obavlja se sa Europskom unijom, a samo 20% sa zemljama onoga što vi nazivate Zapadnim Balkanom. To bi se trebalo razviti s vremenom. I posljednji element je taj da trebamo ostvariti pomak ka više infrastrukture koja će omogućiti pristup regiji, a trebamo se odmaknuti od administracije. Dakle, u zapadnim e, zemljama e, teško je privući ljude da administrativne poslove, a u našim e, zemljama ako se dobro uđete u upravu, a ako se jako dobro idete u Njemačku. No, ipak imamo stručne ljude koji rade u upravi, treba trošiti međutim manje novca na upravu, a trošiti više za infrastrukturu koja će povezati naše gradove i zemlje. Hvala vam. Hvala Nikola. Dakle, rekli ste da dolazite iz regije koju mi zovemo Zapadni Balkan. Nisam čuo da ste nezadovoljni tim nazivom, još nismo našli bolji, ali možemo reći također jugoistočna Europa. Dakle, ako ste jako dobri, možete ući i u europsku upravu i to će potvrditi također i naši suradnici iz tajništa odbora AFET. Dakle, naši panelisti će se pribilježiti ono što ste rekli i odgovorit će kasnije, a sljedeći je gospodin Fleckenstein iz socijalisti demokrata. Hvala lijepa. Hvala vam. Želio sam zahvaliti Marije Tješaka, zato što je, mislim, ovdje zapravo preuzela jedan jako, jako težak zadatak, a vrlo važan. Naime, mi ne možemo nikako biti zadovoljni s time kako su se sredstva iz IPE do sad trošila to ne znači da je sve krivo što se do sad radilo, ali problem je što to gotovo nitko nije zamijetio. Kad nije u redu. ne volim ni ja više govoriti o tim državama Zapadnog Balkana, ali e, dakle ti ljudi koji tu žive u regiji o kojoj govorimo trebaju osjetiti i znati da na obje strane radimo zaista ne samo oni u svojoj zemlji, nego i mi s ove strane intenzivno radimo na tome da im ubrzamo i omogućimo put u Europsku uniju. To znači da bi se njihov život trebao na bolje promijeniti. Ali mi se, na to se različito gleda u svakoj zemlji. Međutim, oni mogu primijetiti i trebaju moć primijetiti da se sigurnost poboljšava kroz pojačanu stabilnost u svojim zemljama, jer to je već jako dobar znak. A inače, Uostalom, to zapravo preko te pomoći za provedbu reformi u njihovim zemljama, to treba jasno pokazati da mi njih želimo u Europskoj uniji. Dakle, ne samo da potrošimo novce za provedbu reformi i za konzultante različite, nego i za izgradnju infrastrukture, različite tu mjere, naravno uvijek gledano s aspekta integracije, kao i za ono što se u berlinskom procesu još povlači što je unutra, a to je povezivanje ljudi, razmjena mladih, razmjena studenata, učenika i tako dalje. Dakle, povezivanje ljudi u svakom pogledu. Međutim, to se za sad, mislim, odjedanput se to više ne radi, međutim, nije to vidljivo. Mi potrošimo i zadnji eurocent, ali onda nemamo još onih 20 eura koliko je potrebno da se stavi ona čuvena pločica sponzorirana od strane Evropske unije. Vidite, jednostavno si ne dajemo dovoljno truda da ljude involviramo u taj cijeli integracijski proces. A vi ste i sami ukazali na to da ne samo Rusija, Kina, Turska, nego su još i drugi zainteresirani za to da steknu više utjecaja u toj regiji. Ali tko želi pod svaku cijenu surađivati usko s Rusijom, nek to čini. Međutim, u pitanju su i druge zemlje, kao recimo Saudijska Arabija, koja je sve angažiranija u toj regiji. Sad sam došla do svoje predzadnje rečenice. Mislim da se moramo odmaknuti od toga da je otvaranje jednog novog poglavlja u našim pregovorima pravo revolucionarno djelo za ljude u tim zemljama koje žive tamo. Mi znamo da je to potrebno u pristupnim pregovorima. Ali vidite, pekar ili pekarica na ulicama Beograda neće skakati od sreće e, kad čuje da je odjedanput nakon dugo vremena otvoreno neko novo poglavlje jedno ili dva. Ne, <laughs> neće. Mi moramo dodatne stvari poduzeti i napred puno više pa da ljudi budu sretni. I e, vidite, mislim zadnji puta kad su ljudi dobili nešto konkretno u ruke što ih je radovalo i ponijelo, to je bila liberalizacija viznog režima. Nažalost ne u Kosovu gdje mi zapravo već duže vrijeme mi kao Europski parlament tražimo od naše Europske komisije da ide korak dalje. Ali možda bi taj recimo involviranje, dakle da se uključi u europski roaming sustav, ukidanje roaming pristojbi za mobitele, možda bi to bilo sljedeće konkretno što bi ljude razveselilo, ljude ponijelo, ljudima dalo dodatni motiv i elan, dakle i kako mladost, tako i recimo poslovne ljude i ostale. A sad na kraju zadnja moja rečenica, ovo načelo više za više, more for more. Mislim da to moramo ozbiljno shvaćati i moramo zapravo stvarati rezerve i na taj način ljudi to moraju na pravi način shvatiti, staviti rezervu da mogu više učiniti pa će više ići, više i brže i bolje a sa, vladama trebamo isto surađivati u Zapadnom Balkanu i moramo im pomagati jer mi ne želimo da to budu protektorati države Zapadnog Balkana, nego da to budu naši partneri da mi zajednički to sve radimo s njihovim vladama, njihovim tijelima uprave. I to je ideja. Hvala zastupniku Fleckensteinu. Sljedeći na popisu govornika je Fadil Sendeli iz Makedonije zamjenik koordinatora pokreta BESA. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i predsjednici parlamenta Zapadnog Balkana. Želim e, istaknuti neka pitanja koja su povezana sa provedbom e, IPA programa. A riječ je o instrumentu za procjenu napretka u zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, riječ je o životnom standardu u našim zemljama. To je jedan od instrumenta europskih fondova, ali ponekad ne uspijevamo u potpunosti ostvariti naše nacionalne proračune. To nije problem koji se odnosi samo na naše zemlje. Zbog toga se europske institucije trebaju uključiti u nadzor provedbe ovih fondova u našim zemljama. Dakle, u mojem slučaju riječ je o Makedoniji. Na taj način ćemo ostvariti veću učinkovitost provedbe ovih fondova, a to su sredstva koja treba namijeniti svrsishodnim projektima, pravim projektima, a ne samo pomaganju vladama naših zemalja da prežive. Ti instrumenti trebaju biti učinkoviti i svrsishodni kako bismo Makedoniju, Kosovu i čitavu regiju približili Europi. U našim zemljama mi mislimo da se trebamo približiti vama, ali ponekad trebamo jasnije reći da ako se želimo međusobno zbližiti, da je to dvosmjeran put. Dakle, trebaju nam mladi ljudi koji su obrazovani u zemljama Zapadne Europe, koji će svojim obrazovanjem pridonijeti razvoju naših zemalja. Hvala vam. Hvala gospodinu Zendeliju, a sada riječ ima gospodin Šolteš iz kluba Zelenih. Hvala. IPA fondovi su od ogromne važnosti za čitavu regiju, mi to svi vrlo dobro znamo. E, govorimo o nadzoru nad ovim fondovima i postavlja se pitanje treba li neka vanjska institucija ili interna institucija obavljati taj nadzor. No svaka od zemalja u regiji ima vlastitu revizorsku instituciju na razini države i ta e, ustanova treba odigrati ulogu u procesu revizije korištenja ovih fondova. No isto tako treba odgovoriti na važno pitanje. Nije toliko bitno držati se samo formalnih propisa i nazirati jesu li ta sredstva utrošena na formalno propisan način, nego treba odgovoriti na pitanja i odnosa troškova i koristi i također učinkovitosti korištenja tih fondova. To je važno također i za komisiju i za zemlje članice kako bi one mogle ocijeniti korištenje europskih sredstava. Nije važno samo utrošiti taj novac, nego također i pokazati rezultate korištenja tih e, sredstava i njihov učinak na građane, na institucije, na svijest i na niz drugih elemenata. Htio bih e, naglasiti, kao i prethodni govornici, da su bitne infrastrukture i da je bitna i povezanost zemalja u regiji, ali jednako je važno vidjeti kako te zemlje provode zakonodavstvo. Na prvi pogled mogli bismo reći da je većina zakonodavnog okvira u tim zemljama u skladu sa europskim pravom, europskom stečevinom, ali postoje određene slabosti u provedbi tog zakonodavstva. Stoga je možda važno uložiti ta sredstva i u programe edukacije za javni sektor, za podizanje svijesti i za povećanje transparentnosti. Na taj način će komisiji, parlamentu i nacionalnim institucijama, što znači nacionalnim parlamentima, biti lakše pratiti kuda se kreće taj javni novac ili kamo odlaze i pa sredstva. Hvala Igoru Šoltešu. Imamo još dva javljanja za riječ e, kolega s Kosova. Prvi je na redu gospodin Avdula Hoti. Please, the floor is yours. Izvolite. Hvala. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poštovani kolege, Doista mi je drago što mogu sudjelovati na ovom forumu. Izniču svoje mišljenje kao član vlade, ministar financija i član e, skupine za planiranje i provedbu IPA fondova kao i u svojstvu člana Demokratskog saveza Kosova oporbene stranke. Dakle, želim spomenuti tri pitanja. Prvo, provedba IPA fondova. Dakle, iz vlastitog iskustva smatram da trebamo posjetiti više vremena planiranju, koordinaciji i usklađivanju mjera s vladom kako bi se ostvarili ciljevi iz plana IPA. I to u potpunosti. No, u to trebamo uključiti također i druge dionike, dakle zainteresirane stranke. koje treba uključiti u planiranje na samom početku. Planiranje se treba usredotočiti više na povećanje kapaciteta u vladi, ne samo u svrhu provedbe IPA programa, nego i u svrhu stvaranja dugoročnih kapaciteta kako bi se naše institucije mogle nositi sa dugoročnim izazovima IPA programa. Naime, IPA programi jesu dugoročni, dugo traju. Kao bivši ministar financija smatram e, da je važno sljedeće. Kako bi naše zemlje mogle sudjelovati u procesu izgradnje kapaciteta, takve projekte treba sufinancirati. Drugo se odnosi na provedbu programa IPA. E, svima nam se čini da dolazi do velikih kašnjenja u provedbi tih programa i ponekad e, tu gubimo na zamahu. Stoga, naši građani nemaju povjerenja više u te projekte. Dakle, važno je očuvati zamah kako bismo postigli željene učinke. Treće što želim spomenuti su tehnički aspekti. Mislim da ćemo se svi složiti s tvrdnjom da su sredstva IPA financijska potpora namijenjena ovim zemljama, ali riječ je također i o političkoj gesti. trebamo staviti veći naglasak na upravo ovaj aspekt koji treba snažnije oglašavati i naši parlamenti trebaju imati i veću ulogu u nadzoru i praćenju provedbe tih projekata. Slažem se s time da bi te projekte i njihovu, odnosno njihovu evaluaciju povjeriti vanjskim evaluatorima, ali isto tako i Europska unija trebala biti prisutnija u regiji i sudjelovati u evaluaciji ovih fondova i na taj način će naši građani sami se uvjeriti u to kako se ta sredstva troše. Hvala. Sljedeći je gospodin Šole izvjestitelj e, za IPA fondove u ime kluba zastupnika Zelenih. Hvala lijepa Imam jedan mali komentar, a i pitanje. Kao što smo čuli od govornika, a znamo i iz našeg iskustva sa provedbom IPA programa i trošenjem IPA sredstava, znamo da i to ovisi o čitavom nizu faktoru. Prvo, naravno, političkoj volji e, države koja je korisnik sredstava, a drugo, političke volje Europske unije da zaista se zalaže za pravo političke i druge reforme u tim zemljama. A znamo da su kad to vrlo faktori velikog ograničavanja, jer ne postoji jednostavno dovoljno jaka politička volja za provedbom ili guranjem pravih reformi. I Evropska unija također onda ima ograničene mogućnosti da uopće to dalje potiče i gura izvana. E sad kako bi ta ograničavajuća djelovanja nekako suzbili, mislim da bi neke stvari trebalo ojačati da bi se u tom uspjelo. E, mislim da su govornici već govorili o tome šta bi trebalo učiniti, a to je prvenstveno jačanje civilnog društva. Jer civilno društvo može biti zbilja onaj odlučujući faktor za promjenu društva u svakom pogledu i to u svakom društvu, a pogotovo u državama o kojima govorimo. A drugo što bi bilo vrlo bitno to je sustav nagrađivanja. Pa me zanima što će biti u prijedlozima komisije e, kod provedbe kako oni kane nagrađivati dobru provedbu. Zatim, moje pitanje. Čuli smo od kolege iz Makedonije da predlaže i zalaže se za regionalnu integraciju i da bi prvo financijska i tehnička pomoć trebala pomoć tome, a to je da se integraciji jedne u regiji. A sad moje pitanje, da li mislite da su ovi multikulturalni programi u okviru IPA programa, da li bi oni mogli biti od pomoći za takvo regionalno povezivanje i da li opće postoji potražnja za takvima i zanimanje. A to je ujedno i pitanje upućeno predstavnicima Europske komisije. Hvala lijepa, gospodine Sole. Koliko sam shvatio, imamo još jednog govornika i onda bi zatvorili popis, jer bi željeli dobiti odgovore od naših panelista. Sljedeći je Memli Krasnići iz e, Kosova. Izvolite, imate riječ. Hvala. Kolege, zastupnici, bit pokušat ću biti kratak jer je, mislim, moj kolega Hot je već iznio ono najbitnije i što se tiče iskustva Kosova sa IPA programima i fondovima i sredstvima. Ja isto moram naglasiti da je to jako važan instrument, a je odigrao vrlo važnu ulogu u nekim ključnim područjima u Kosovu. Ali Evo, nekoliko stvari iz mog iskustva dok sam bio u protekla dva mandata član vlade i ministar. Morate uzeti u obzir, naravno, uh, učinkovitost kod implementacije tih instrumenta. Primjerice, prije dva mjeseca je počela implementacija IPE 2014. Dakle, tri godine kasnije. I sad, naravno da imamo i mi reviziju na sredini provođenja, ali samo smo prvu godinu počeli sa revizijom tek prve godine. Očito da će nam trebati još dvije godine, a da bi te ugovore sve mi mogli provesti. Pa ćemo vjerojatno to sve zaključiti negdje početkom 2020. A to će biti zadnji dio ove IPE koje govorimo iz onih programskih godina davnih. Evo, to bi bilo recimo naše iskustvo, ali mislim da nije bitno različito ni u drugim zemljama članicama, jer jako puno birokracije administrativnih barijera odgađa primjenu i oteže. Mislim, mi svi znamo šta je birokracija i morali bi otvoriti jednu diskusiju o tome kako da ju smanjimo i da budemo tim učinkovitiji. Druga stvar je uspješnost e, provedbe. Čak i kad se počinje sa provedbom programa, kako je to najčešće onda biva, e, na pitanje je dodatno vrijeme. Ako imate recimo neke projekte koji se implementiraju na Kosovu, onda obično imate na početku godine i pol ili dvije godine roka s obzirom na ono vrijeme na početku koje ste imale kao grace period, onda je godinu i po dvije godine u kojima ne stignete, pa onda se to oteže još za dodatno vrijeme. I to se onda penje na predugo i to je neprihvatljivo uglavnom. A sad, korisnost svih tih projekata. Imamo uspješne i manje uspješne priče kad su u pitanju IPA projekte. Ima puno, puno tehničke pomoći koje bila zamišljena jako dobro, ali na kraju koncu dana se nije uopće vidjelo gdje je ono korisno, niti je to bilo vidljivo. I recimo to je jedan problem kojeg dijele vlade zemalja korisnica ili posebne dotične agencije koje koriste te programe i, i naravno predstavništva Europske unije u toj zemlji. Ali mislim mi možemo podnijeti jako lijepe dokumente o stanju izvedbe projekata, na koliko god hoćete stotina kartica i ostalog. Ali na kraju krajeva to neće biti ta, oni ljudi kojima je bila namijenjena pomoć, neće oni sastavljati ta izvješća. E, s druge strane, situacija je drugčija kod kapitalnih investicija jer e, tu mora biti, dakle, mislim, postoji, mora postojati ravnoteža između jedne i druge vrste programa. Evo, na Kosovu primjerice mi imamo u Mitrovici jedan vrlo specifičan projekt investicija u sport. I imamo tu i vidljivost i korisnost, jer će izravno i mladost i djeca i zajednica lokalna od toga e, izvući, imati konkretnu korist, to je jasno. Međutim, uvijek postoji ona logika iza toga zbog podjele tih sredstava da mora biti novaca i za konzultante i za mora biti recimo projekat, moraju biti projekti koji se daju stručnicima koji dolaze iz Europske unije kako bi finalizirali neke stvari na projektu ili neke dokumente i tako dalje. Onda još na kraju nešto, planiranje i revizija moraju uzeti u obzir naravno prioritete onih koji su korisnici toga, jer vi ste rekli to treba uskladiti s političkim prioritetima, ali to nije uvijek slučaj, moj kolega je već govorio o tome. Ja ću vam dati primjer Kosova, evo. 2014. godine u UIPA e 2, to je recimo razvoj u poljoprivredi bilo jedno od glavna tri područja, više nije. I ko je sad donio odluku o tome? Ja sam bio onda ministar poljoprivrede a mene nisu ništa pitali, ja sigurno nisam tu odluku donio, nisu me, kažem, ni pitali ništa. Problem je, dakle, koji tu stvarate na taj način je da mi, recimo, u zemlji korisnici donesemo e, dugoročno planiranje provedemo, recimo, za razdoblje od 2014. do 2020. A novce koje ste vi onda izdvojili u originalnom planu IPA, onda ako se ništa izmijenilo, onda će se očito izmijeniti sve. Ali problem je kako se donose te odluke ako zemlje korisnice nisu uključene u cijeli taj proces revizije, eventualne izmjene, naravno tu su neke službene službe vaše involvirane, ali i vjerojatno se koristite i podacima koje dobivate od različitih javnih službi dotične zemlje korisnika, ali niste političku vrh te zemlje involvirali, ljude koji tamo donose političke odluke, što bi trebali. Jer recimo, ako se odluka o tome u Briselu donijela, e, o tome da se neće više stavljati pitanje razvoja poljoprivrede u prva tri prioriteta kako se to na Kosovo dogodilo, niste involvirali nas. A problem je što i čak i u Briselu se razilaze mišljenja oko toga. Recimo, mislimo da bi se korisnice trebale zemlje apsolutno involvirati u donošenje takvih odluka, ali i sve opće nadležne opće uprave u, Briselu, jer recimo opće uprava Agri, DG Agri, najčešće ako uopće, ako ikad, ne biva dakle uključen u donošenje takvih odluka i nije obavješten na vrijeme. Dakle, mislimo da bi to trebalo popraviti s ove strane. Hvala vam onda na pozornosti. Hvala vama. Mislim da možemo sad zatvoriti popis govornika i našim panelistima dati priliku da odgovore na neke vaše komentare. Da počnemo opet sa Marije Tešake, pa onda idemo dalje sa ostalim kolegama. Mariće, izvoli. Izvolite, hvala lijepo. Svima vama hvala što ste podijelili s nama vrlo iskreno svoje ideje, misli i zapažanja onom što se događa na terenu. Ono što mislim da je jako bitno to je da moramo ostvariti dalji napredak u našem strukturiranom dijalogu, a za to je bitno da iskažemo jednu ambiciju i da zaista gajimo želju da učinimo bolje na obje strane. Mislim da je to vrlo bitno, jer svi mi, svima nama je stalo, a pred nama je puno posla. A da bismo učinkovitije i bolje trošili, i to u uvjetima konteksta i odnosa među zemljama, ali i s obzirom na, da kažemo, strani utjecaj onih drugih igrača, pod navodnicima kazano, tako je ovdje već istaknuto, mislim da bi trebali na prvom mjestu podvući ide odgovornost i političko vodstvo, te odgovorno upravljanje i odgovorni tretman sredstava koje dolaze iz Europske unije. Ne mogu vam dovoljno puta naglasiti koliko je e, delikatna politička ravnoteža koja izravno o tome ovisi. Jer vidite, sve oni recimo kriteriji i mjerila koje smo mi donijeli su vrlo bitne jer oni trebaju pokazati jasnu cestu prema i čistim državama jakog civilnog društva, jake pravne države, slobode, eh, medija, neovisnog sudstva i zemlje u kojima se nakon ratnih sukoba sukobi rješavaju mirnim putem dijaloga i tako dalje, dakle jakim demokratskim društvima. I to je ono. I zato vidim da je to nama bitno i svima nama mora biti stalo do toga. Zatim, današnjeg sastanka radnog mogu sa sobom pokupiti još neke stvari. A to je da vidim da od jačanja institucija, borbe protiv korupcija i stvaranje jednog nadzora i kontinuiranih kontrola ako hoćete, da je to svima nama srcu, a to će upravo onda i svi smo svjesni da će to pojačati i vašu mogućnost u vašim zemljama da apsorbirate više sredstava iz ovih programa i ovih predpristupnih pomoći i da se to neće ni u kom slučaju događati izolirano od ekonomskih ciljeva razvoja vaše zemlje, nego jedno s drugim u skladu sa ostalim političkim prioritetima koje imate za jačanje vašeg društva na široko. I na kraju, nešto u vezi ovih prioriteta koje moraju biti, mora biti potpuno kristalno jasno, da je nama u Europi uvijek na umu prvenstveno dobrobit ljudi i da ni u kom slučaju nijedna vlada se ne bi trebala E, uspješnom provedbom bilo kakvih IPA programa poslužiti kao nečim što, čime se kiti, to nije nikakav trofej za nju, nego je uvijek svakom treba biti na prvom mjestu konkretna pomoć i konkretan boljitak za njegov narod stanovništva. I svi oni koji rade na ovom strukturiranom dijalogu i na našoj reviziji na sredini puta su toga svjesni. Mi gledamo na to, to je vrhunski prioritet. I to je zapravo vrlo bitno da bi se stvorio i položio temelj za buduću gradnju i za sve ono što će kasnije doći, sve će se na tome temeljiti. Ali hvala vam puno na ovom otvorenom dijalogu i nadam se daljem dobrom napretku. Hvala Marića, a sada gospođa Riska Lovera. Hvala. Nekoliko stvari još s moje strane. Kao prvo hvala vam na vašim povratnim informacijama, za nas je vrlo bitno čuti vaše ideje, vaša gledišta. Znate, nismo mi sad tu ništa od prve čuli, jer mi smo konstantno u kontaktu i zapravo doista smo informirani i pratimo situaciju, realnost na terenu, ali uvijek iznova ovakva razmjena bitna. Zatim, nekoliko misli. Dakle, uloga civilnog društva je stvarno važna i mi to je jako vrlo važan program, dio naših programa financiranja, a to je potpora civilnog društva i njihovog umrežavanja čitavoj regiji. Međutim, jedan važan dio je parlamentu. Treba naime osigurati da kad dođu različiti zakoni u parlamentarnu proceduru, vi morate onda naravno se konsultirati sa svim dionicima u tom pogledu. A mi imamo recimo situaciju da su mnogi parlamentarni postupci legislativni jednostavno gotovo paralizirani ili zastanu. I moramo osigurati da vaša uloga bude takva da stvorite uvjete da se može raditi dalje i da mogu parlamenti zajedno sa svim dionicima uznapredovati tim, tim legislativnim projektima. Zatim sljedeća stvar. Ja se tu u cijelosti slažem sa Nikolom Popovskim. Mi smo doista u situaciji u kojoj je regionalna integracija bitna i za individualni napredak pojedine zemlje. A vidjeli smo zadnjih godinu dana da upravo napreduje ta regionalna integracija regije. Napreduje, mislim da se to mora nastaviti. Dakle, zato jesmo stavili naglasak na našem državnom programu, dakle za više država. Jasno, svi smo zainteresirani za rad na jačanju infrastrukture i to je bitno i za jačanje veza unutar država u regiji, ali i sa Europskom unijom ali to ja, unatoč tome se neće promijeniti naš pogled na nužnost svih ostalih reformi u toj regiji. Drugim riječima, možemo napraviti autoceste koliko hoćete, ali još uvijek se moraju druge stvari uskladiti jer inače će, ako se druge stvari ne riješe, recimo hrpa novih krasnih autocesta biti zatrpane i zakrčene gomilama kamiona koji se ne prevoze i koji su zastali u čepu. Prema tome vi morate i zakonodavni okvir sa naravno regionalnim aspektom pred očima provesti i zato mi naglašavamo na to toliko i na sve ono što trebate napraviti u kontekstu e, reforme svih područja, naravno sa, kao što smo rekli, kroz i dobrim dijelom regionalne ugovore o suradnji. I mi činimo sve da to poguramo dalje. Treće, to bi bila poruka onome uloge koju možete igrati u parlamentu i u kojoj mjeri možete parlamentarni nadzor i trebate ga provoditi nad svim. Naravno, mi imamo mehanizme nadzora gdje imamo vanjske financijske revizije, imamo nadzor misija, imamo interni sustav revizije i ako nešto krene jako po zlu ili vidimo da je nešto krivo, onda imamo OLAF, dakle našu zajedničku organizaciju za istragu državnih odvjetnika, do tužitelja. Ali vi morate, dakle, podržati to i morate pokazati da E, morate podržati rad parlamenta i izgurat ga da on zaista vrši parlamentarni nadzor egzekutive. I to je vaša odluka to je ona odlučujuća odluka za napredak društva. Zatim, vrlo važno naravno je evropski programi odnosno IPA programi su dugoročni programi, ne smijemo to zaboraviti, jer to se oni su namijenjeni transformaciji društva, a to ne ide preko noći. Prema tome, to nije sad nešto za hitan odgovor na neke krizne situacije, to je dugoročna investicija, dugoročno razmatranje, dugoročno financiranje. Ali da biste imali onda zdrave i zrele područja gdje ćete intervenirati, treba naravno se i razmotriti gdje će ići, a to zahtjeva dugoročno, a to zahtjeva jedan zapravo vrlo otvoren i širok pristup europskim integracijama. Vidite, vidjeli smo da su se relativno često mijenjaju vlade u tim, u toj regiji i onda se uvijek zapravo stvaraju novi zakašnjenja i zaostaci. A vi morate u kontekstu vašeg parlamenta održati kontinuitet i u dijalogu i o recimo u vašim reformama, o najvažnijim područjima pravosuđa naravno, ali to mora sve što god se događa pa onda i kontinuitet provedbe programa i u okviru IPE mora, mora to biti uloga parlamenta jača i veća. I to će biti zapravo najbolji jamac da i E, ovi programi IPE koji se investiraju budu učinkovitiji i da doista budu kontinuirani i dovedu do održivog razvoja. I na kraju pitanje vidljivosti. Da se vratimo na ono što je kolega Flakenstein rekao, mi imamo različite proračune koji su integrirani u projektu, mislim da kolege iz komunikacije to mogu i bolje objasniti, ali vidite, komunikacija može biti zapravo jedna jako naporna stvar jer e, komunikacija mora doći od same vlade, od političara iz parlamenta te regije. Jer e, mi ne možemo s naše strane komunicirati što se kod vas događa. A to je nužno potrebno da bi bilo sve skupa vidljivije. Prema tome mi možemo pomoći, ali vi morate zapravo raditi na tome da budete vidljiviji i da ta komunikacija bude jača koja od vas mora ići na van. Hvala. Hvala. I za konačne prime, konačne komentare gospodin Fuere. Hvala lijepo. I hvala vama i hvala svima koji su ovdje raspravljali, pridonijeli svojim komentarima. Prvo, regionalne politike i regionalne integracije i multikulturalni programi. To sam čuo da je bilo pitanje kako je Europska komisija na to gleda. Pa mi imamo već jako puno institucija i programa tu koje već djeluju. Recimo reforma škole i obrazovanja u Crnoj Gori gdje provodimo multikulturalne programe. Međutim, to ovisi jasno o političkoj volji i spremnosti dotične zemlje u kojoj se to održava. Inače, to nema smisla, recimo. Ili, kao što sam već, već spomenuo, u izvješću recimo za financijsku reviziju prošle godine, nema zapravo puno smisla provoditi to tamo gdje to neće i više njih iz regije sudjelovati. Drugim riječima, bez političke volje ako je nema u toj zemlji, koja će onda podržati taj multikulturni program, ne možemo ga ni provoditi i nema svrha tu investirati sredstva. Zatim, pitanje implementacije legislacije i uopće usvajanje zakona i novih propisa. Tu se, nažalost, moram složiti sa svim kolegama. Vidjeli smo evo situacije gdje su parlamenti u regiji, da kažemo, jednostavno postanu ili jednostavno samo lupaju štambilj praktički na nekakve zakone koji se mehanički preuzimaju od Evropske unije, ali to nije pravo, oni se pretvori maltene u poštanski ured koji samo lupa svoj štambilj gore sa tim usvojeno. Ali to nije saživjelo, to nije prošlo nikakvu javnu raspravu, to nije prošlo kroz sve sektore tog društva koji će biti pogođeni tim novim propisom. Niko zapravo nije domislio sve dosege onog što se usvaja. A zatim, da bi se osiguralo implementiranje, provedba tih zakona treba imati naravno punu suglasnost, a prvo informiranost svih tih sektora na koje će se odraziti i dijelova društva Prema tome, tu je, to je praktički samo mehanički donošenje nekog propisa. Dakle, mi vidimo da tu trebamo imati E, onda ljudi koji se tim bave i koji daju mišljenje zapravo ne odražavaju interese onih koji će biti meta i na koje ciljaju te novi zakonski propisi i na koji će se tome morat provoditi. I to je ono što su kolege govorili. Zato je jako bitno da imamo jedan e, da imamo jedan drugi način rada parlamenta koji će doista promijeniti način života i povezati se sa cijelim tkivom društva da bi znali. Jer oni su tamo napokon sjede u tom parlamentu na koristi zapravo za svo društvo vaše zemlje, za sve ljude. A da bi se osiguralo da oni rade na dobrobi cijelog društva, mora se provoditi vrlo sustavne vrlo planirane konzultacije, javna rasprava sa svim dijelovima društva prije nego što se usvoji neki zakon, a ne da to ide samo mehanički. Kako bi se na taj način odrazilo, vidjelo šta su prave potrebe u toj zemlji, da se zna što se de facto događa. To se inače trče svih zemalja i koji su već u kandidati za pristup i onih koji su već u zapravo otvorili pregovore, bez obzira na koju fazu, u kojoj su fazi. I to se, dakle, zakoni nisu samo za političke stranke i vladu, nego za cijelu živu ekonomiju i cijelo društvo te zemlje. Zatim, pitanje političke stranke Bese u Makedoniji, civilno društvo. Mislim da smo svi već ovdje dovoljno naglasili kritično važnu ulogu civilnog društva i smo dovoljno puta rekli kako i vlade moraju biti otvorene prema civilnom društvu na način koji nije nalik eh, partizanskim naporima. Dakle, imamo tu različite primjere već. Recimo, dva udruženja, dva organizacije civilnog društva koje de facto se financiraju od vlada, ali ne ispunjaju onu temeljnu ulogu organizacije civilnog društva, a to je da se kritizira vlada, da se drži u ravnoteži i ako je to njihova uloga, onda ih se ne smije tjerati ili s jedne strane korumpirati ili s druge strane tjerati u, u povlačenje, jer one moraju kontinuirano pratiti vladu i kontrolirati je. Evo, mi znamo recimo civilno društvo i organizacije na lokalnoj razini, u bazi, tamo ih ima mnogih takvih koji nemaju niti resursa, niti tehničkog znanja e, da dođu do europskih sredstava, primjerice da konkuriraju i podnesu aplikacije za neki europski projekt. I te male organizacije treba izravno pomoć, možda ih objediniti pa lakše na taj način i pomoć. Ja sam za vrijeme svog posla na terenu i u Makedoniji, u Latinskoj Americi i dijelovima Afrike i koje gdje, dok sam radio na terenu za Europsku uniju, vidio sam da upravo ovi najmanji projekti na oko, ti projekti na terenu najviše objedinju ljude i najviše koristi donose. Evo primjerice u Makedoniji. Europa je financirala jedan projekt o predavanju povijesti, predmeta povijesti u školi, kako ju predavati. I to je naravno objedinilo profesore i iz makedonske zajednice i zajednice etniciteta albanskog, dakle albanske profesore. I onda je bilo pitanje kako će jedni i drugi predavati o sukobu 2001. godine. To je bila jako teška tema jer je to bila vrlo emocionalna tema, osjećaj su još uvijek bili vrlo ranjeni, bila je previše predrasuda na obje strane, jako je bilo teško to raditi, ali upravo je tom bila ideja tog projekta, kako približiti djeci, kako predavati povijest jednoj, dakle djeci na isti način, kako? ali naravno došlo se do jednog rezultata na kraju. Međutim, ako vlada koja je tada na vladi ne inkorporira sve ono što se uspjelo nekako tu dogovoriti, progovoriti, odraditi ako hoćete i preboliti, u svoj nastavni program nikakve koristi od toga. Ali vidite, upravo takav jedan projekt na, na lokalnoj razini može imati ogromne posljedice i po recimo stvaranje i izgradnju atmosfere povjerenja između različitih zajednica i razine u jednom društvu, između različitih etniciteta ako hoćete u jednom društvu. Jer kao što smo već rekli, mi se vrlo često bavimo društvima koja su nastala na tom području, toj regiji, u zemljama Zapadnog bakana koji su nastala nakon teških sukoba ili kroz teške sukobe. Prema tome tu treba graditi mostove, a najbolji graditelji mostova među ljudima je uvijek su organizacije civilnog društva i samo civilno društvo. uloga vlade bi bila da više izravnije surađuje sa civilnim društvom. I još jedan primjer ću vam dati, a onda ću s tim završiti. To je kad sam bio u Sloveniji, tamo smo financirali jednu sigurnu kuću za žene i ranjive ljude koji su eksploatirani. to izrabljivanje kao recimo, to je bila to je bio rezultat E, zapravo dogovore između slovenskih vlasti i civilnih organizacija, organizacija civilnog društva koje su se bavile time. to je bio odličan primjer jedne suradnje vlade i organizacija civilnog društva koji se silno odrazio na svim razinama, posebno na lokalnoj i stvorio povjerenje, izgradio povjerenje. vidite, u mnogim zemljama uopće nema nikakvog povjerenja u tijela vlasti, u bilo kakvu instituciju vladinu zbog različite politike, zbog različitih tradicija, zbog teško bolnih situacija. I zbog toga mislimo da ako na putu prema evropskim integraciji i tijekom tog čitavog procesa treba jačati to povjerenje i odnos vlade i civilnih organizacija. Hvala vam lijepo. Hvala našim govornicima. Vidim da nema daljnjeg javljanja za riječ s vaše strane, pa onda bih na kraju samo zahvalio svim sudionicima na njihovom doprinosu u prijepodnevnoj raspravi. I dozvolite da vas podsjetim, početkom 2018. godine mi ćemo u našem odboru održati javno saslušanje o ovoj reviziji na pola perioda financiranja sadašnjeg i o pripremama za iduće financiranje u idućem razdoblju. A sada vam želim dobar tek i veselimo se da se nađemo ponovno u tri sata u ovoj prostoriji na nastavku rada kad ćemo govoriti o integraciji e, država Zapadnog Balkana. Hvala.